So, ladies and gentlemen, let me start because... Dame i gospodo, započet ćemo. Već par minuta prošlo, 15 sati. So we start in <clears throat> third panel, migration and related challenges. Dakle, započinjemo sa saslušanjem o stanju ljudskih prava u zemljama podrijetla i tranzitnim zemljama migracije. U kontekstu migracije i raseljenih osoba ćemo nešto o perspektivi Europske unije, istočnom partnerstvu te e, situaciji u zemljama Zapadnog Balkana i izazovima pred nama. Prebasit ću se na poljski. Dame i gospodo, pozdravio bih vas sve na današnje zasjedanje pod odbor za ljudska prava i pozvao vas da aktivno sudjelujete u našoj raspravi. Dakle, utrašnja rasprava o pitanjima migracije s našim gostima, uključivajući ombudsmana za istočno partnerstvo i zemlje Zapadnog Balkana, pa bih pozdravio od srca sve naše goste koji predstavljaju naše susjedstvo i zahvalio bih također na vrlo zanimljivoj razmjeni stajališta tijekom današnjeg drugog dijela sastanka. Ove razmjene gledišta trebale bi biti shvaćene kao prilika za razmjenu iskustava nacionalne institucije koje se bave ljudskim pravima. Naravno ovdje imaju osobitu ulogu, e, pogotovo kada se bavimo tako osjetljivim područjem kao što je migracija nije samo važno kako reagirati na ove procese, već i kako pružiti potporu i kako izgraditi odnose s osobama na koje koje su prošle toliko teške životne izazove kao što su migracije i izbjeglištvo ili selidba nekamo drugamo. Osobito moramo imati na umu cijeli niz složenih procesa koji se odvajaju u našem neposrednom susjedstvu, na sredozemlju, ali isto tako i na istoku. Ne zaboravimo niti da smo svjedoci s tragedijama u sredozemlju gdje mase migranata se kreću ka Europi, ali isto tako trebamo imati na umu i Ukrajinu ondje postoji velik broj prognanika i raseljenih osoba zbog sukoba s Rusijom. Njih je ukupno milijun i pol i neki od njih također traže nova mjesta za rad. Mnogi su izgubili radna mjesta zbog sukoba i pokušavaju pronaći mjesta kada i moju zemlju gdje mogu pronaći posao. Radi se između 300 i 700 tisuća osoba godišnje koji iz Ukrajine migriraju u Poljsku. Prije početka rasprave još jednom bih istaknuo da su sastanci sa ombudsmanom da vam nudi mogućnost razmjene stajališta otvoreno, razmjene najboljih praksi. Nismo ovdje kako bi jedni drugima prodikovali, već kako bismo razmijenili najbolja iskustva i razgovarali sa pravobraniteljima zadatke sa kojima smo suočeni u razdoblju od 2015. do 2019 nacionalne institucije koje se bave pitanjima ljudskih prava suočavaju se sa cijelim nizom izazova i kriterija koji su već uključeni u akcijski plan koji je usvojen pri Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Danas je dobra prilika da se također pozabavimo i europskim programom i iskoristimo prisustva Europske komisije i službe za vanjsko djelovanje kako bismo vidjeli na koji način i kako oni surađuju sa međunarodnim institucijama. Prije svega, da bih riječ eh, poljskom pravobranitelju, gospodinu Bognaru, S obzirom da je sama inicijativa za sastanak s pravobraniteljima iz partnerskih zemalja, osobito na istiku, istoku, upravo proizašla iz jedne inicijative koju je dr. Kohanovski započeo 2002. godine. Dakle, tu se radilo o poljskom pravobranitelju. Dr. Kohanovski e, preminuo je u zrakoplovnoj nesreći u Smolensk, Smolensku, kada je poginuo predsjednik Poljske zajedno sa cijelim poljskim izaslanstvom. No, rad na tome nastavio je sljedeći pravobranitelj i pravobranitelji Lipović i danas gospodin Bognar, kojima zahvaljujem na njihovom prisustvu i sudjelovanju, toliko entuzijastičnom sudjelovanju u ovoj inicijativi. Prethodne razmjene stališta s našim partnerima iz balkanskih zemalja i zemalja istočnog partnerstva pokazuju nam da imamo dobru priliku za nastaviti rad na ovoj inicijativi. E, Dao bih sada, doktore, riječ vama. Predsjedatelju, govorit ću na engleskom za početak i početno izlaganje ovog vrlo važnog seminara. Prije svega zahvaljujem predsjedatelju na gospodinu Žibu na organizaciji ovog sastanka e, samita pravobranitelja iz zemalja istočnog partnerstva i zemalja zapadnog Balkana. Kao što je već spomenuto, mislim da se radi o vrlo zanimljivom formatu sastanka koji omogućava raspravu o važnim pitanjima u svakodnevnom radu nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava i mislim da je ove godine tema migracije i krize vezane uz migracijske tokove od krajnje važnosti. Uzevši u obzir što se dogodilo prošle godine, ali isto tako ako uzmemo u obzir što bi se sve moglo dogoditi ove. Migracijska kriza bila je još uvijek jest važna za različite institucije za zaštitu ljudskih prava. Zanimljivo je da sve institucije koje su sakupile na današnjem sastanku imaju poprilično različita iskustva. Ne bih rekao da Mm, možemo iskustva pojedinih nacionalnih institucija zapravo svesti na neki zajednički nazivnik ovisno o zemljopisnoj lokaciji i povijesnim uzrocima pitanje problem migracije razlikuje se u pojedinim zemljama istočnog partnerstva i zapadnog Balkana. No, kada govorimo o ovome u kontekstu funkcioniranja nacionalnih institucija za ljudska prava, trebamo imati na umu da su te institucije od e, velike važnosti za razvoj kulture zaštite ljudskih prava, e, osobito u državama članicama. Ne radi se o tome da njihovo postojanje i svakodnevno funkcioniranje se može uzeti zdravo za gotovo neke od ovih institucija novi su trenuci na ustavnoj i pravnoj sceni pojedinih zemalja, neke su žrtve napada, neke imaju probleme s financiranjem. A istodobno postoji, vel, postoje veliko očekivanja nacionalnih institucija da će se e, one nositi profesionalno sa svim problemima koje u pojedinim zemljama susreću. Kao što znate, migracija nije problem koji je u potpunosti prihvatila prihvatila većina društva. Dakle, ne radi se o tome da su izbjeglice migranti osobe koje se svugdje dočekuju raširenih ruku. Baš suprotno. No ako to znači da nacionalne institucije za ljudska prava moraju i mogu odigrati važnu ulogu u tom procesu i da te institucije moraju zagovarati poštivanje međunarodnih obveza, poštivanje Ženevske konvencije, uredbe Dublin 2 ili drugih standarda poput Europskog suda za ljudska prava, nacionalne institucije za ljudska prava eh, s druge strane ne sreću, entuzijazam i doista su ključne u promišljanju ljudskih prava i u svojim iskustvima kao zagovornika ljudskih prava. Dakle, one najčešće nisu dočekane e, sa bilo kakvim suosjećanjem s druge strane. Što se tiče uloge ovih institucija, moramo je doživjeti u ovom kontekstu jer se doista radi o vrlo specifičnoj ulozi i zbog toga takvim institucijama neprestano treba polagati potrebnu pažnju, pružiti podršku i ohrabrenje iz međunarodnih institucija poput Vijeća Europe, ali i osobito od institucija Europske unije. Zbog toga su sastanci poput ovoga vrlo važni u kontekstu svakodnevnog rada nacionalnih institucija za ljudska prava. Rekao sam već da se problem migracija razlikuje u pojedinim zemljama. U nekima se pretežno radi o e, raseljenim osobama, u drugima radi se o problemu veznom uz migracijske rute koje prolaze primjerice preko Balkana. U drugim pak zemljama radi se o problemu budućeg e, prihvaćanja e, mogućnosti premještaja tih osoba u državama članicama, a u tom kontekstu vodi se rasprava koja se kad kada temelji na stereotipovima, kad kada strahovima, imamo i taj fenomen govora mržnje, osobito na internetu, a što se kasnije pretvara u zločine mržnje i slične incidente ili nasilje naspram migranata. Rekao bih da kako bismo se uspješno nosili s tim problemima, moramo razmotriti u kojoj mjeri nacionalne institucije za ljudska prava mogu odigrati svoju ulogu. One svoju ulogu mogu odigrati oblikujući javnu raspravu, govoreći što su točno standardi, kako ih zaštititi, koje su obveze država, kako bi države te obveze trebale provoditi. No isto tako važno je stvoriti okvire za međunarodnu suradnju. Osobito ako ti problemi koji postoje su transnacionalne, nadnacionalne naravi, ali važno je imati podršku tih institucija i organizacija koje imaju na umu osnaživanje institucija e, za zaštitu ljudskih prava. Europski radni plan o demokraciji i ljudskim pravima po meni osnažuje nacionalne institucije za ljudska prava, no ne bi se tu trebalo raditi i ostati samo na riječima, već bi to trebalo biti popraćeno i stvarnim aktivnostima, programima. I nadam se da će možda ovaj događaj biti jedna od prilika, a koju dosljedno organiziramo svake godine, da se osnaže institucije, nacionalne institucije za ljudska prava, te njihov rad u kontekstu migracije, ali i zaštite e, drugih ljudskih prava. Ovime bih završio i nadam se da ćemo imati zanimljivu raspravu. Hvala. Zahvaljujem gospodine Bognar. Sljedeća govornica, zastupnica Debbie Conner, glavna tajnica Europske mreže za nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava. Hvala vam, hvala još jednom gospodinu Gžibu na ovoj sjajnoj inicijativi, doista je zadovoljstvo biti ovdje i vidjeti članove odbora DROA i druge pravobranitelje iz šire Europe. E, vi ste svi članice ove mreže i zadovoljstva vidjeti vas danas u tolikom broju. Ja bih za početak željela koraknuti unatrag i na trenutak razmotriti što su zapravo nacionalne institucije za zaštitu ljudska prava jer mnogi ljudi danas nisu upoznati s takvim institucijama, s tim institucijama koje su nove u domeni ljudskih prava. Svi pravobranitelji ovdje jesu u sastavu mreže nacionalnih institucija za ljudska prava, ali ne vrijedi obratno. E, kako zapravo ove sve institucije e, se okupljaju na isto mjesto? Prije svega, one su sve institucije koje imaju mandat same od koje dolaze od samih država, druga stvar sve su neovisne od vlasti i treće svi rade na širokom mandatu e, ljudskih prava, dakle bave se svim politikama i temama i četvrto e, promiču i štite ljudska prava. To znači da imaju vrlo širok e, raspon funkcija od kojih se sve međusobno snažuju. Ja ću se pozabaviti time kako te različite funkcije se mogu primijeniti na pitanje migracija i raseljenika. Podsjetili bih prije svega zastupnike da su sve nacionalne institucije akreditirane svakih pet godina kako bi se provjerila njihova nepristranost, neovisnost, učinkovitost i odgovornost. To se temelji na načelima UN osvojenim 1993. prema kojima je nužno da nacionalne institucije u potpunosti surađuju s drugim nacionalnim tijelima koje se bave zaštitom ljudskih prava, s nevladnim organizacijama i drugim dionicima civilnog društva te međunarodnim mehanizmima. Time oni funkcionira kao most između civilnog društva i države, između nacionalne e, i međunacionalne domene. Kao posljedica aktivnosti obveza Europske unije i na temelju akcijskog plana 2015. do 2019. možemo reći da se ovdje radi o nečem kritičnom jer Europska unija bira nacionalne institucije kao legitimne e, sugovornike koji doista mogu govoriti o tome što se događa po pitanju ljudskih prava na terenu. Kako to funkcionira? Prije svega što se migracija tiče, zaštitni mehanizmi su očito vrlo snažni u instituciji pravobranitelja, oni zaprimaju pojedine tužbe, pomažu pojedincima u zaštiti njihovih ljudskih prava, a što se tiče promicanja ljudskih prava, osim spružne savjeta vladama i parlamentima po pitanju revizije politika i poštivanja međunarodnih standarda ljudskih prava, oni također promiču kulturu ljudskih prava i kao što je dr. Bognar malo čas spomenuo govor mržnje, nacionalne institucije pomažu e, u pitanjima obrazovanja, o temama ljudskih prava. Nadalje, e, ove institucije nadziru situaciju vezno s ljudska prava na terenu, osobito kada govorimo o migracijama, to je važno za nadzor programa e, lokacija za prihvat i programa kojih je sve više. Isto tako oni nadziru integraciju koju e, se nadamo da će dobiti dostatnu podršku kroz promicanje obrazovanja u pitanjima ljudskih prava. Identifikacija prognanih osoba tu pokušavamo ujednačiti prava koja ti te osobe imaju kao i ostaci e, drugi građani koji žive u pojedinim državama. Naravno, nacionalni instituti za ljudska prava funkcioniraju u vrlo složenim situacijama tijekom sukoba ili razdoblja nakon sukoba gdje je vrlo teško funkcionirati i što je najvažnije biti neovisan. Nacionalne institucije dobivaju podršku e, kroz međusobne razmjene, snaživanje kapaciteta, razmjenu najboljih praksi te poticanje solidarnosti koju vidim da je vrlo prisutna između naših članica. To je solidarnost ne samo za pružanje međusobne podrške ako je neka institucija u problemima, već i za bavljenje regionalnih pitanja kao što su migracije kojima se ne može zapravo baviti niti jedna država sama. Vrlo mi je drago što mogu vidjeti da akcijski plan i posvećenost Europske unije doista sada stupaju na snagu. Kao što je dr. Pogner rekao, to ne može ostati mrtvo slovo na papiru, tako da ću kasnije nešto reći o tome kako akcijske planove učiniti operativnima kroz rad na koherentnim dosljednim aktivnostima od strane Europske unije i kroz institucionalizaciju podrške i potpore, jer potpora nacionalnim institucijama nije samo potpora jednoj instituciji, već potpora cijeloj strukturi koja promiče i štiti ljudska prava unutar cijelog svog e, zemljopisnog dometa, odnosno područja funkcioniranja. Tu govorimo o cijeloj Europi i o području koje je vrlo znatno utječe na sve nas ovdje prisutne. Dakle, veselim se razmjeni mišljenje sa svim pravobraniteljima i prije kraja e, reći da ćemo čuti nešto od Saša Jankovića koji će nešto reći o deklaraciji iz Beograda gdje su se nacionalne institucije za ljudska prava i pravobranitelji okupili kako bi raspravili aktivnost E, u trenutnom kontekstu migracije. Ali postoji biogradska načela koja se bave time kako se e, nacionalne institucije e, odnose sa zastupnicima, jer moram reći da njihova suradnja sa parlamentima na nacionalnoj razini je od ključne važnosti i drago mi je da je to sada podignuto i na regionalnu razinu i radujem se danju raspravama. Hvala. Dziękuję bardzo pani Hvala vam, gospođi, Dame i gospodo, dva problema migracije i izbjeglice imaju značajnog utjecaja na reakciju cijelog civiliziranog svijeta, no iznad svega i, na, i utjecaj brojnih zemalja koje su pod, pod utjecajem tog fenomena te pojave. To se odnosi na sve zemlje koje su postale zemlje tranzita, a i na zemlje odredišta migracija. Zadaća pododbora je razmatrati ova pitanja te vidjeti kako ublažiti učinke toga na svakog migranta. Trenutačno također u našem pododmoru smo pripremili izvješće u odnosu na trgovanje ljudima, jer masovne migracije povezane su i s tom negativnom pojavom. koju je teško dokumentirati, ali odnosi se i na trgovanje djecom, a i na druge e, zločinačke pojave također i nasilje protiv žena. Oko toga nešto također trebamo učiniti, moramo to suzbijati i to je zadaća javnih ustanova. Organizacije ljudskih prava također reagiraju na ova pitanja Imali smo o tome rasprava na prethodnim zasjedanjima parlamenta i kao što je gospođa Deborah Kennel rekla, imali smo i nekoliko deklaracija vezanih uz migracije, te vezano uz zaštitu i promicanje zaštite migranata e, imamo i deklaraciju iz Kijeva. Danas je dobra prilika da nastavimo ta razmatranja na temelju ove dvije deklaracije. To bi nam trebalo pomoći da se suočimo s tim problemom i izazovima. Dopustite prvo da pozovem ombudsmana Srbije, gospodina Jankovića, zbog vremenskih ograničenja. Predlažem četiri minute. Gospodine Janković, imate riječ. Thank you, Mr. Chair. Hvala vam. E, kao što je već rečeno, migranska kriza ili kako je neki zovu kriza pri, kapaciteta prihvata naših zemalja, kapaciteta da primimo migrante u našim zemljama, pa to je nešto što je pokrenulo vrlo blisku veliku pozornost nacionalnih institucija za, zaštitu ljudskih prava. U svakom slučaju to je jedna pojava koja nadilazi naše svakodnevne aktivnosti. Ovo je pojava koja je promijenila krajobraz Europe, a i nastavit će ga mijenjati pa je možda potrebno se prisjetiti određenih vrijednosti, određenih standarda. Također smo osjetili potrebu da ne zanemarimo aspekt ljudskih prava tih pojava. E, a taj aspekt su zasjenili neki drugi aspekti koji su također važni. Ako želimo zadržati aspekt ljudskih prava kao ključni, ako zbog ničeg drugog, a onda zato što će poštivanje ljudskih prava osigurati stabilnost i sigurnost dugoročno. E, mi smo se prije nekoliko mjeseci sastali u Beogradu, gotovo 30 e, nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava, te smo raspravljali koji su to standarde kojima je potrebno posvetiti posebnu pozornost i kako razviti naše aktivnosti, jer ako postoji slučaj koji po samoj svojoj definiciji zahtjeva mm, međunarodnu suradnju na bilateralnoj i multilateralnoj razini, onda je to upravo ovaj slučaj. Dakle, mm, izišli smo sa dokumentom i sa jednim prijedlogom platforme kako bliže surađivati. Između ostalog smo tu naglasili da terorizam i neke druge sigurnosni aspekti ne mogu nadići interese zaštite ljudskih prava. Imamo tu i načel eh, zabrane progona inzistiranje na prekograničnoj suradnji, ne samo prekograničnoj suradnji redarstvenih i policijskih tijela, već i prekograničnoj suradnji nadzornih agencija, kao što smo mi sami. usredotočili smo se, odnosno inzistiramo da mora postojati e, i težište na posebno ranjivim skupinama u tako velikom broju ljudi i doista u našim zemljama na Balkanu praktički na svakodnevnoj osnovi tisuće djece često su to djeca bez pratnje, bez roditeljske pratnje imamo stotine tisuće ljudi sa osoba s invaliditetom i ako ako se pojavilo pitanje ljudskih prava, onda je to ovaj slučaj. To je nešto što je u srcu našeg rada, našeg interesa. Tako da smo se opredijelili na jednu vrlo blisku suradnju koja je eh, odmah nakon tog sastanka u Beogradu postala operativna. Imali smo zajedničke posjete nekoliko ombudsmana preko granice i jedan mjesec kasnije smo u Solunu izradili i akcijski plan. To pokazuje da kriza može biti i prilika. Prilika da se poboljša naš rad, da se poboljša naša učinkovitost i da se osigura da se novac poreznih obveznika dobro utroši. panu Hvala vam gospodine Janković. Predlažem da nakon ovog uvoda predstavnici različitih e, ombudsmana ili institucija, organizacija preuzmu riječ. E, ću po dvije minute svakome. Gospodin Koktor iz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 Ja sam već u e, prvom e, dijelu današnjeg e, dana naglasio da je Republika Moldova u ovom trenutku izvan opasnosti od migracijske krize i to sam konstatirao sa zapravo velikim zadovoljstvom. No, to ne treba značiti da vlada Republike Moldove da se više ne bavi pitanjem migranata. Ali, kada govorimo o poštivanju obveza koje imamo u Moldovi, može se reći da se nalazimo na putu e, znači revizije plana djelovanja o kojem smo već bili raspravljali s vama. Riječ je o nacionalnom planu djelovanja za zaštitu ljudskih prava u Moldovi. Što se tiče e, samog ustava koji, jamči poštivanje ljudskih prava, imamo i nacionalnu strategiju koja se tiče e, uključivanja stranaca e, u znači život, u socijalni život Moldovske republike. Dakle, to je ono što postoji kao na papiru. U statističkim, kada gledamo statistiku, imamo dovoljan, imamo poprilično velik broj migranata koji imaju poseban status. No, htio bih vam postaviti jedno pitanje o kojem bih rado raspravio ovdje s vama. U Republici Moldovi u ovom trenutku postoje dvije nacionalne institucije koje su priznate e, u okviru međunarodnih institucija za zaštitu ljudskih prava. Imamo znači takozvanog pučkog pravobranitelja, onda imamo i e, nacionalni ured e, protiv, za, za borbu protiv diskriminacije i za ravnopravnost spolova i e, Znači, mi na taj način pokušavamo osigurati da su zapravo te institucije ravnopravne, u smislu da i ovaj nacionalni institut ima jednaka prava kao i ured pučog pravobranitelja. Kada govorimo o pravima stranih osoba imamo dvije institucije, a to je opet pučki pravobranitelj i ministarstvo, odnosno vijeće. Pravobranitelj brani nekakve opće interese, možemo to tako nazvati, znači ono što predviđa Ustav. A a znači pučki pravobranitelj je na taj način htio razjasniti svoju ulogu tako da u potpunosti razdvoji nadležnosti te dvije institucije. Drugim riječima, pokušali smo shvatiti kako možemo reagirati kada dođe do kršenja ljudskih prava onih osoba koje izvana dođu u Republiku Moldovu, odnosno e, odrediti tko je nadležan za rješavanje tih pitanja. Mi to još uvijek nismo razriješili, još uvijek raspravljamo o tome. I sada postoje dvije opcije. Ili ćemo sve prepustiti pučkom pravobranitelju ili ćemo podijeliti nadležnosti između ta dva tijela. U svakom slučaju sada pokušavamo shvatiti e, znači kada će se aktivirati koja institucija, znači koja će institucija pokriti koje slučajeve. Daću vam sada jedan primjer i onda ću zaključiti svoje izlaganje. Dakle, postoji e, e, postupak, e, trenutno je u, tijeku postupak pri e, uredu pučkog pravobranitelja koji se tiče slučaja jednog e, stranog građanina koji želi obavljati odvjetničku aktivnost u Republici Moldovi. Znači riječ je o stranom građaninu, ali želi da se upiše u registar odvjetnika u Republici Moldovi. E sada, hoće li se to zapravo smatrati kao nekakvim pitanjem u kojem je prisutna diskriminacija ili ne? E, e, hoćemo li mi njemu uskratiti pravo na rad, znači pravo na obavljanje svoje profesije? Evo da imamo sada jedan specifičan slučaj, ali to je samo primjer situacije u kojoj nije sasvim jasno tko ima nadležnost i tko se treba baviti slučajem te osobe. Nadamo se da će se to moći jako brzo riješiti, a u međuvremenu vam zahvaljujem na pozornosti. E, Hvala, sljedeći govornik je gospodin Peltadze, prvi zamjenik pravobranitelja iz Gruzije. Predsjedniče, kada govorimo o pravima izbjeglica i o migracijskoj krizi u Europi općenito, e, to se ne primjenjuje u istoj mjeri na kontekst Gruzije. No, uzimanje u obzir e, izbjegličkih tokova koji bježe iz E, sukoba također se odražava i na statistiku u gruzijskim realitetima. Mi smo pokušali intenzivirati naš posao u smislu jačanja skloništa za izbjeglice i netražitelja azila. Imamo i pojačano praćenje na granicama, granicama, a dobivamo sve više zahtjeva onih e, osoba koje traže status izbjeglice ili humanitarni status. E, treba e, primijetiti da stopa priznanja tog statusa nije naravno E, na istim razinama e, e, onim, onima razinama kojima dodjeljujemo humanitarni status općenito. Vi svi znate da je Gruzija prošla kroz vrlo teško razdoblje i još uvijek je u teškom razdoblju zbog okupacije svojih teritorija 20% svojeg teritorija. To je za nas najizazovnije pitanje u ovom trenutku, no zaključit ću i reći ću da e, i naglasit ću važnost Beogradske deklaracije. Bez e, diskriminacije, diskriminacije jedino e, pristup dobrim, učinkovitim, dobro osjetljivim, rodno osjetljivim e, postupcima azila treba osigurati uzimajući u obzir zaštitu prava djeteta i slično. Mi kao pravobranitelji se moramo pitati gdje smo, gdje stojimo i kako su zajamčeni ti načeli i koje korake trebamo poduzeti kako bi e, ta načela bila prevedena u stvarni život. Hvala. Sljedeći je gospodin Krukvir iz Ukrajine. Hvala vam gospodin Ekđip. Ja bih želio skrenuti vašu pozornost na pitanje unutarnje raseljenih osoba u Ukrajini. Mi imamo milijun pol eh, raseljenih osoba u Ukrajini. Želim e, možda podijeliti s vama iskustvo Ukrajinskog parlamenta kako zaštiti prava takvih raseljenih osoba. Po prvi puta nakon početka sukoba u Ukrajini glavna poruka koja je, koju je ombudsman iznio u Ukrajini jest da unutarnje raseljene osobe ne predstavljaju komplikaciju već potencijal, potencijal za državu da započne novu i višu razinu razvoja jer dobili ste odjednom veći broj ljudi koji su vrlo kvalificirani, vrlo iskusni, dobro motivirani. Ponekad su čak i domoljubi i žele ostati u toj zemlji. Mi e, imamo brojne izazove pred sobom na pojedinačnoj razini i na sustavnoj razini na, u zaštiti prava raseljenih osoba. Samo ću navesti nekoliko primjera. E, lekcije koje smo izvukli, ali koje još nismo riješili, već smo vidjeli da u svakom slučaju moramo vidjeti koji je portfelj raseljenih osoba u Ukrajini. Većina tih raseljenih osoba su predstavnici industrijskih regija. Morate iskoristiti njihov potencijal, njihovo iskustvo u industrijskom sektoru. Te ih pokušati zaposliti u tvornicama i iznaći najbolji način E, da se njihovo iskustvo integrira u konkretne teme. Također trebate razdvojiti dvije različite skupine. Neki raseljene osobe su ranjiva skupina, osobe kojima je potrebna socijalna zaštita, socijalna skrb kao što su umirovljenici. Njima morate iz državnog proračuna osigurati određenu financijsku podršku no veliki broj e, tih raseljenih osoba su i samozaposleni odnosno bit će samozaposleni samo ako država e, stvori nužne preduvjete za takvo samozapošljavanje Zadnja, ali ne i najmanje važna točka u tom smislu na koju se želim vratiti jest e, da e, raseljene osobe e, nisu, ne predstavljaju problem. Mi sada u Ukrajini sagledavamo realitete. Sukob je za sada zamrznut. To su svakako osobe koje će privremeno morati ostati na novim teritorijima nitko nema pravo nazivati tu skupinu osobama koje će ovdje boraviti samo kratkoročno, kao što smo mislili na početku sukoba. Oni su sada dio društva, oni su dio budućnosti. I država naprosto ima obvezu iskoristiti ih na najbolji mogući način, njihova znanja i iskustvo. Hvala. Bardzo, Hvala, a sada e, pravobranitelj Kosova. Gospodine predsjedniče, prije nego što započnem želio bih e, još jednom naglasiti ono o čemu smo razgovarali ujutro. Osim deklaracija različitih ombudsmana iz regije, želio bih naglasiti značaj zajedničkih standarda zaštite migranata Mislim da na taj način možemo osigurati veći učinak e, pravobraniteljskih institucija u smislu zaštite prava migranata, osobito imajući na umu da e, brzo kretanje migranata traži dodatno e, aktivnost u smislu primjene tih standarda. Želim spomenuti dvije, dva primjera najbolje prakse koje je Kosovo do sada imao, imalo u smislu sustava zaštite. Jedno je vezano uz migrante, drugo uz raseljene osobe. Kada je riječ o migrantima, Ured pravobranitelja u Kosovu uspostavio je um, jedan memorandum razumijevanja sa nekoliko nevladnih organizacija koje imaju prilično dobro iskustva u pravnoj pomoći i pravnom zastupanju jer znate da većina migranata nema adekvatno zastupanje pred javnim tijelima, a drugo je vezano u zaštitu prava raseljenih osoba. Kao što znamo, raseljene osobe uglavnom su bile pod zaštitom međunarodnih organizacija i standardi koji su primijenjeni, tu je primijenjena velika doza diskrecijske odluke. U ovom slučaju pravobranitelj i javna tijela ostvarili su sporazume sa civilnim društvom kako bi proveli to pravno zastupanje takvih osoba, a sličan instrument je primijenjen i na rasiljene osobe. Ideja primjene takvog pravnog instrumenta Pomoći će ljudima jer će osigurati odgovarajuće kriterije svih onih koji ispunjavaju status raseljenih osoba, a s druge strane nameće se obveza državi, odnosno rok u kojem država treba riješiti status ili integrirati te osobe koje su raseljene. Prije 4, 5, 6 godina imali smo 70 e, tisuća ljudi koji su bili priznati kao raseljene osobe, a sada je taj broj smanjen na 2000. To je jedan od najboljih pristupa koje smo imali i pomoglo je u rješavanju pitanja raseljenih osoba. Hvala. Hvala, dame i gospodo. Oni su svi izazovi s kojima su e, nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava suočene. Stoga ću sada pokrenuti, odnosno započeti drugi dio našeg e, panela, pa će biti riječi o podršci e, institucijama za zaštitu ljudskih prava od strane Europske unije i u području promicanja najbolje prakse, zadovoljenja potreba, ispunjavanja akcijskih planova. Europska unija ima akcijski plan obrane ljudskih prava i demokracije iz 2015. godine, pokriva razdoblje do 2019. godine. Vrlo nam je drago da taj plan uključuje cijelo poglavlje E, koji se odnosi na nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava, a to znači značajan napredak u usporedbi sa prethodnim akcijskim planom iz 2012. Brojni dokumenti e, nacionalnih institucija dobili su na važnosti, a i format sastanka s našim partnerima u pododborima Istočnog partnerstva i zemlje Zapadnog Balkana. Donijeli smo i odgovarajuće rezolucije o politikama koje pružaju podršku demokraciji, strateške politike u EU i ljudskim pravima, kao i revidiranje strategije ljudskih prava Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava igraju važnu ulogu u provedbi i nadzoru međunarodnih standarda ljudskih prava. Zahvaljujući toj vrsti provedbe, oni pridonose e, promjeni društava u tim zemljama, ali i obrani mehanizama koji štite e, određenu ravnotežu u politici ne samo u pojedinačnim zemljama, već i u EU u cjelini. Jer migracije nisu samo problem s ljudima koji su raseljeni, već i različite društvene reakcije koje su pravobranitelji ovdje danas nazočni već spomenuli. Stoga vas e, potičem da raspravljamo o zadaćama Europske unije i kako bi te zadaće trebalo obavljati, na koji način, kako bi se osnažila podrška nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava. David Hudson je predsjednik Europske komisije, glavne uprave e, za susjedstvo. Izvolite. Imate pet minuta. Thank you Hvala vam predsjedatelju, poštovani zastupnici, predstavnici Ureda pravobranitelja istočnog partnerstva i zemalja zapadnog Balkana. Opća uprava, glavna uprava NIR, zahvaljujem vam na mogućnosti što ste došli obratiti nam se danas, jer vaš rad je u suštini našeg rada. Europska unija, unija vrijednosti, a poštivanje ljudskih prava u samoj suštini. Kao zaštitnik ugovora komisija ima ulogu pobrinuti se da se te vrijednosti poštuju kako unutar Europske unije, tako i u našim odnosima s trećim zemljama. U slučaju i Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva naš je odnos vrlo blizak, a to se odražava i u važnosti koju polažemo na temeljna prava. Naravno, postoje neke razlike unutar ove dvije regije. Težnja naših partnera na Zapadnom Balkanu jasno je da postanu članice Europske unije kroz proces stabilizacije i pridruživanja i kroz pristupne pregovore pomažemo i radimo zajedno s našim partnerima kako bi ostvarili upravo taj cilj. Za istočno partnerstvo, članstvo Europske unije nije neposredna težnja, ali sada smo svi članice Vijeća Europe i imamo isti e- okvir za djelovanje unutar polja poštivanja zaštite ljudskih prava. To je također i kontekst našeg odnosa. Ljudska su prava univerzalna, europska, ali njihova primjena je prije svega nacionalna. Ona visi o institucijama poput pravobranitelja kako bi se mogla zajamčiti učinkovita provedba. Zbog toga danas je za mene toliko važno razmijeniti stajališta iskustva sa svima vama kako bismo mogli učiti jedni od drugih i zajednički raditi na obrani i promicanju ljudskih prava i temeljnih prava. Pravobranitelj ima u svakoj zemlji vrlo složen zadatak. On predstavlja instituciju, najčešće sa ustavnim temeljem, no praktično govoreći branite pojedince od države koja zapravo postavlja taj kontekst u kojem radite. Dakle, zadatak je vrlo težak, zahtjeva određenu pouzdanost i e, preciznost e, i finoću u tome da se u potpunosti taj zadatak ispuni. Mi smo ovdje kako bismo vas podržali i politički, i tehnički, i financijski. Politički govoreći mi ističemo pitanja e, s kojima se vaši uredi bave i e, tražimo od vlada da se s tim pitanjima pozabave primjerice što se Zapadnog Balkana tiše kroz naš paket godišnjeg proširenja, komisija e, daje procjenu napretka svakog od naših partnera ka ispunjavanju ciljeva temeljnih prava, uključujući kroz funkcioniranje institucija pravobranitelja. Procjena iz 2015. godine pokazuje da je komisija preporučila da bi trebalo snažiti kapacitete vaših institucija, da bi vašu novisnost trebalo poštivati, a da bi vaše preporuke trebalo slijediti. To su zaključci koje mi e, iznosimo na sastancima na svim razinama kada se sastajemo s predstavnicima vaših zemalja. U istočnom partnerstvu nedavno smo vidjeli temeljite reviziju same naravi ovog partnerstva jer revizija naglašava nastavak dobrog upravljanja, demokracije, vladavine prava, ali isto tako i jasno izlaže okvir u kojem funkcioniramo, a taj je Europski plan za eh, ljudska prava i demokraciju i rodnu jednakost, a to sve se izravno nadovezuje na naš rad na terenu u kontekstu istočnog susjedstva i partnerstva. Financijski gledano također pružamo podršku kroz predpristupni e, instrument za zemlje Zapadnog Balkana. Surađujemo sa pravobraniteljima, zemljima kandidatima i potencijalnim kandidatima. Također pružamo podršku kroz TAEK kako bi se pružila tehnička pomoć onda gdje je potrebna. Isto tako imamo twinning projekte gdje okupljamo stručne iskustva pravobranitelja iz naših država članica kako biste vi u svojim uradima uspjeli e, osnažiti vaš rad i učiniti ga održivim dugoročno gledano. Što se tiče politike susjedstva, također pružamo financijsku podršku pravobraniteljima i institucijama e, za istočno partnerstvo, ponovo kroz DAEX i kroz projekte Twinning, ali isto tako na regionalnoj razini kroz program suradnje sa Vijećem Europe. Na sve te načine pokušavamo surađivati s vama što bolje možemo i danas smo vrlo zainteresirani čuti s vaše strane što možemo ovdje bolje raditi. Hvala vam. Zahvaljujem. Gospodine Hudson, sljedeći riječ ima pravobranitelj Gruzije. Na pet minuta izvolite. Zahvaljujem. Bit će teško u pet minuta objediniti europsku i vašu pomoć nama i zemljama istočnog partnerstva, no pokušat ću biti što je precizniji i konkretan moguće. Ohrabrujuće je i obećavajuće što na samom početku Europskog akcijskog plana ljudskim pravima i demokraciji piše da Europska unija ljudska prava smatra suštinskim dijelom europskog programa i s tim akcijskim planom potvrđuje se posvećenost Europske unije promicanju i zaštiti ljudskih prava te pružanju podrške demokraciji diljem svijeta. Mi kao zemlje koje imamo tranzicijsku demokraciju u ovom trenutku zapravo željno čekamo i vrlo smo sretni što smo uključeni u vrlo blisku suradnju sa Europskom unijom kako izravno, tako kroz rad izaslanstava Europske unije u našim zemljama. Također, važno je reći da ovaj dokument također prepoznaje ključnu ulogu nacionalnih institucija za ljudska prava kao neovisnih institucija i potvrđuje posvećenost Europske unije e, ka suradnji osobito s onim institucijama koje rade u skladu sa načelima iz Pariza. Dakle, pokušavaju osnažiti rad takvih institucija kroz konzultacije na razini zemalja, osobito kada govorimo o dijalogu o ljudskim pravima i reformama u trećim zemljama. A sada bih dao neke praktične primjere toga kako je angažman Europske unije s nacionalnim institucijama za ljudska prava pomogao e, program za ljudska prava dići na najvišu razinu i pokušati uspostaviti i provesti više standarde zaštite ljudskih prava, promocije ljudskih prava te poštivanja ljudskih prava u našim zemljama. Naglasio bih ovdje svakako ulogu nacionalnih dijaloga za ljudska prava gdje e, Ured državnog odvjetnika također surađuje s nama na tome i radi se o jednoj jedinstvenoj mogućnosti rada na onim najherentnijim pitanjima te pokušaja da se metode na raspolaganju unaprijede kako bi se naše vlade pozvalo na odgovornost da e, provedu, e, da donesu provedivije zakone i bolje zaštite naše građane. Zahvalni smo Europskoj uniji i na njihovoj neprestanoj financijskoj, tehničkoj, političkoj, kad kada i moralnoj podršci, e, kada govorim konkretno o primjeru Gruzije. Također surađujemo e, i možemo koristiti prednosti programa TAEX te sudjelujemo u, u radovima Frontexom na zajedničkom povratu izbjeglica kako bismo se pobrinuli da je dostojanstvo onih koje se vraća nazad u Gruziju zajamčeno i e, poštivano. Također bih spomenuo da podršku dobivaju ne samo nacionalne institucije na nacionalnoj razini, već da su važne i mreže. I tu bih spomenuo ENRI, Europsku mrežu nacionalnih institucija za ljudska prava, koja okuplja gotovo 40 različitih institucija iz šire Europe i razmjena informacija koja se ondje provodi, razmjena najboljih praksi od svima kako bi se bolje nosili s pitanjima ljudskih prava, kako bi ih lakše identificirali, te kako bi pružili najbolje eh, modalitete za provedbu tih preporuka. Svi znamo da preporuke ovih nacionalnih institucija nisu obvezujuće, zbog čega bismo se trebali eh, na neki način zatražiti Europsku uniju da nam pomogne i odredi standarde za poštivanje ljudskih prava koje bi pojedine vlade morale poštivati e, zbog bolje budućnosti naših zemalja, većeg poštivanja ljudskih prava i u tom kontekstu podsjetio bih da program istočnog partnerstva i politika europskog susjedstva i tome služi također e, sporazum o pridruživanju sa Gruzijom, sistem liberalizacije viznog, režima, određivanje mjerila, sve pomaže Gruziji da e, program za ljudska prava podigne na jednu višu razinu. A sada je vrijeme da doista i provedemo taj zakon u stvarnom životu u praksi još jednom izrazio bih zahvalnost Europskoj uniji na svemu što rade za zemlje unutar Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava. Doista nas ohrabruju i zajednički radeći e, pobrinut ćemo se da se ljudska prava promiču, štite ne samo unutar Europske unije, e, već i uz granice i u široj Europi. Hvala. Hvala vam gospodine Beltadve i gospodine Hudson na vašim uvodnim izjavama. Sada bih pitao koji od pravobranitelja bi se prijavio za riječ, komentirao ono što smo čuli. Zamolit ću vas da budete kratki. jer također bismo željeli imati i raspravu uz sudjelovanje naših kolega zastupnika. Izvolite. Hvala vam predsjedatelju. Ja dolazim iz ureda pravobranitelja Azerbajdžana i slažem se potpunosti s prethodnim kolegom koji je objasnio na koji način Europska unija može pružiti pomoć nacionalnim institucijama na području Balkana i zemalja istočnog partnerstva. Rekao bih samo da je Ured pravobranitelja Azerbajdžana vrlo aktivno sudjeluje u europskim programima. Sudjelovali smo u projektima TAEX-a, Twinninga, istočnog partnerstva. A sada a planiramo započeti nove twinning projekte s partnerima iz Njemačke i Poljske. Mislim da će to biti od koristi za poboljšanje naših kapaciteta. Po meni, Europska unija prije svega bi trebala pokušati osnažiti kapacitete nacionalnih institucija s kojima surađuju, a druga stvar Vjerujem da bi Europska unija trebala aktivno sudjelovati u sastancima, u kruglim stolovima, konferencijama o pitanjima s kojima se naše zemlje suočavaju. Danas primjerice raspravljamo probleme e, migranata, izbjeglica, e, raseljenih osoba i tu bih rekao da Azerbajdžan ima iste te probleme jer Teritorija Azerbajdžana je također bio pod okupacijom i imamo preko jednog milijuna prognanika, eh, izbjeglica i raseljenih osoba. Zbog toga bi nam bilo od koristi eh, provesti bilateralne sporazume s Europskom unijom kako bi se riješilo probleme ovih osoba. Primjerice osoba eh, koje su interno raseljene i izbjeglica. Europska unija vrlo aktivno sudjeluje u Azerbajdžanu, ne samo u suradnji sa pravobraniteljem, već i u drugim vladnim strukturama koje vrlo dobro surađuju s Europskom unijom. Također bih rekao da nacionalne institucije bi također aktivno trebale eh, sudjelovati u provedbi akcijskog programa Europske unije danas tijekom prvog panela, nešto sam rekao aktivnosti eh, ureda pravobranitelja eh, u tom smislu. Hvala vam. Nemamo mikrofon. Zahvaljujem na tome. Da li se još netko želi javiti za riječ? netko iz ureda pravobranitelja. Gospodin Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, ja sam se samo htio reći kako bih nadopunio ono što su rekli kolege prije mene. Problem je sljedeći. Dakle, pučki pravobranitelj e, Republike Moldove je trenutno u procesu reforme. Znači, naš ured e, se reformira. Nisam siguran e, jeste li upoznati s našom situacijom, ali do 2014. postojao centar za zaštitu ljudskih prava koji je radio zajedno sa, znači, u suradnji sa pučkim pravobraniteljima. Od 2014. taj centar više ne postoji i znači više ne postoje znači ti parlamentarni e, pravobranitelji nego postoji jedan znači pučki pravobranitelj e, koji se brine za odrasle osobe i jedan koji se brine za prava djece ja sam imenovan tek nedavno e, na tu poziciju i ja sam zapravo e, zapravo taj koji sam nekakva vrsta spone, odnosno mosta e, i e, osobe koja služi kao kontakt sa Europskom unijom i sa drugim institucijama. Također sam e, zatražio od Europske unije konkretizaciju strukturnih reformi i konkretne reforme po pitanju rada ureda pučkog pravobranitelja kako bi naš rad bio usklađen sa svim međunarodnim standardima. Strategija za reformu sudstva eh, i pravosuđa u Moldovi je trenutno aktualna tema i ona predviđa četiri stupa koja se tiču upravo Ureda pučkog pravobranitelja. U eh, svjetlu svega rečenog mi sada se obraćamo svim institucijama koje nam mogu pomoći upravo u realizaciji i provedbi eh, reforme na način koju sam, sam vam sad opisao. Zbog toga bih eh, htio naglasiti i ovom prilikom da eh, će bilo kakva intervencija Europske unije e, pri e, Moldovskom parlamentu biti korisna zato što će nam zajamčiti poštivanje međunarodnih propisa. Bez obzira na to što se napravilo, e, vlada je ta koja mora osigurati sjedište pučkom branitelju. Imamo trenutno novu vladu, ali još uvijek nemamo sjedište i zbog toga ja ne mogu započeti sa svojim radom, ne mogu preuzeti nikakve obveze. Trenutno traje ta faza E, restrukturiranja i to dovodi do stagniranja naših aktivnosti. Kao što sam već u nekoliko navrata spomenuo, prije nego što sam došao ovdje, ja sam podnio izvješće e, našem parlamentu u skladu sa e, trenutnim zakonodavstvom na snazi. Ja sam objasnio što sam napravio u posljednjih šest mjeseci koliko sam na toj funkciji. E, također sam iznio sve novitete i također sam naveo kako sam poštivao sve zakone koji se odnose na rad mog ureda. E sada, koji bi bio moj zahtjev što se vas tiče? moja molba ja bih rekao da e, da nam pomognete ne samo u financijskom nego i u tehničkom smislu, u smislu davanja tehničkih savjeta, sučnih savjeta ili na jedan ili na drugi način. E, ugasio se mikrofon. Nažalost ne možemo prevesti. Eto. Dakle, mora se poštivati e, članak 512 koji se tiče ureda pravobranitelja. Nie widzę, wobec tego otworzyłbym dyskusję. Hvala vam, da li se još za riječ? A ukoliko ne, sada bih dao riječ e, kolegama zastupnicima. Prvu riječ ima gospodin Maker. Thank you very much. Two minutes, okay? Sorry? Two minutes. Two minutes, oké. Okay. Um, eh, ik zal Nederlands spreken, eh, collega's. En ik wil... Eh, Dragi kolege, govorit ću na nizozemskom. Želim se usredotočiti sada na ukrajinsko pitanje. Zapravo e, ja sam bio nekoliko, nekoliko navrata u toj zemlji i poznajem, u toj zemlji poznajem situaciju. Prvi put kada sam se susreo sa tim slučajem interno raseljenih osoba, to je bilo u 2014. godini. Dakle, vidio sam toliko djeca, žene, također i umirovljenika koje su e, dobrovoljci registrirali. Dakle, kao što, nas, što ste nas i vi sada podsjetili na to, danas je se taj broj popeo na milijun i petsto tisuća. E, sve te osobe koje bježe od rata moraju naći zaštitu i to je trud, koji, veliki trud koji se ulaže i koji ne smije biti podcijenjen. To je trud koji e, mora pružiti, uložiti vaša zemlja, ali se također može mora i braniti od vanjske agresije. Mora se boriti protiv korupcije i to je čitav niz stvari koje mora razriješiti u uz reformi. Europske unija ponekad podcijenjuje vašu zadaću. E, trenutno e, e, smo izdvojili 250 milijuna eura za humanitarnu pomoć i ja vjerujem da je taj novac dobro potrošen u vašem slučaju. Naravno i u našem je interesu da se prognanici na optimalan način zbrinu i da se one integriraju u samoj Ukrajini jer ako neće biti tako onda će se taj pritisak prebaciti prema našim granicama. To je ono ono e, čega se mi redovito moramo, na što se mi redovito moramo podsjećati. Ukrajina je nedavno usvojila i program za socijalnu e, e, reintegraciju kako bi pokušala zajamčiti ona temeljna prava i zadovoljiti temeljne zahtjeve raseljenih osoba te olakšati terete lokalnom stanovništvu. Jedna od tih problema na koje se često žale je upravo to pitanje registriranja, upisivanja i također prava na dobivanje potpora. Vođena je rasprava i u vašem parlamentu upravo o tom pitanju. E, kakvu vi procjenu možete dati kada je riječ o toj aktualnoj proceduri za e, prijavljivanje raseljenih osoba? Sljedeće pitanje se tiče naranjivih, a to su e, djeca. Također moramo spomenuti i problem e, obrazovanja, odnosno kvalitete obrazovanja koje se može ponuditi. E, mnogo škola se koristi kao vojne baze i djeca više ne mogu pohađati nastavu. Dakle, e, želio bih vas pitati, postoji li jasan program pomoću kojeg bi se pokušalo pomoći takvoj djeci. Ovdje ne govorimo o e, pomoći u psihološkom smislu kako bi nadišli traume, nego govorim baš o nacionalnom programu obrazovanja. Zahvaljujem, gospodin Tokaš. thank you, Puno hvala. Gospodine predsjedniče, poštovani kolege, dame i gospodo, pučki pravobranitelji, Ja bih htio sada izraziti svoje divljenje e, zbog rada koji svi ovdje obavljate, a koji je u interesu provođenje demokracije i zaštite ljudskih prava. Dakle, e, e, zahvaljujemo također i na svom radu kojeg obavljate ne samo u svojim zemljama, nego također i po pitanju suradnje sa Europskoj uniji. Mi smo prošle godine vidjeli kada smo bili u Srbiji, e, ja sam bio taj koji je također imao priliku kao član našeg izaslanstva. Imao sam priliku upoznati Sašu Jankovića, pučkog pravobranitelja, te sam se osobno uvjerio u zahtjevnost situacije u zemlji postkomunističkog e, e, režima. Dakle, to je zemlja koja e, se suočava s objektivnim problemima u ovom trenutku i situacija sa zaštitom ljudskih prava je zaista zahtjevna. Zato vam želim puno sreće u vašem radu, a istovremeno također vam želim izraziti i svoje poštovanje u smislu angažmana svih država Zapadnog Balkana, budući da su prepravljeni e, tolikim priljevom migranata. Dakle, e, možda sada ne trebamo govoriti u filozofskom smislu o vrijednostima, o ljudskim vrijednostima, o ljudskim pravima, ali ispada nemoguće E, osigurati im zdravstvenu skrb, dati im posao, ispuniti njihovo pravo na obrazovanje kada govorimo o tisućama, o stotinama tisuća izbjeglica koje dolaze u te zemlje. Dakle, to je nešto što još više otežava posao pučkih pravobranitelja. To je ta migracijska kriza s kojom se sada suočavamo i ko, za koju nema lakih rješenja. Evo, zaključit ću e, činjenicom da kada govorimo e, na s jedne, gledajući samo s jedne strane o ljudskim pravima moramo govoriti i o odgovornosti imigranata. Na primjer, oni sada možda žive u e, neljudskim uvjetima, ali oni su preuzeli odgovornost kada su odlučili otići iz svojih država. Europa nije pripremljena za to, Makedonija, Srbija, nitko od njih nije pripremljen za takav priljev migranata. I u nekom trenutku E, teško će biti pružiti svima ljudska prava te zajamčiti poštivanje ljudskih prava. Dakle, e, sad također bih htio se e, zapitati kakva je situacija u Poljskoj sa Ukrajincima koji su davno emigrirali u Poljsku. Jako teško nalazimo informacije o tim imigrantima. Hvala. Thank you, Mr. Gospodine hvala vam Mnogo dobrih stvari možemo reći o predstavnicima zemalja koje su nas danas posjetili. Radi se mnogo toga dobrog u vrlo ograničenim okolnostima, u vrlo teškim situacijama. Moje pitanje više smjereno na provedbu nekih naših odluka isto tako na odluke koje pravobranitelj mora donijeti. Cijene bih čuti nešto o reakciji odgovornih institucija u pojedinim zemljama nakon što vaš ured, vaši uredi donesu odluku ili preporuku kako izgleda uobičajena praksa, kakva je reakcija na te odluke. Kad kada one su skupe financijski govoreći, kad kada je za njih potrebno provesti određene aktivnosti većeg broja institucija zajednički i potrebno je više vremena. No ljudi koji traže pomoć i imaju opravdane zahtjeve, oni su ljudska bića, ljudi sa političkim, socijalnim, kulturnim pravima tako da što se prije odluke koje pravobranitelj donese provede, to će jasno situacija na terenu biti bolja. Dakle, kako biste komentirali s možda nekim konkretnim primjerima ovo pitanje? Zastupnik slimović Hvala vam. Dvije stvari s moje strane. Najprije nekoliko riječi divljenja ukrajinskom izaslanstvu e, s obzirom na sve što se događa u Ukrajini. Znam koliko to paradoksalno može zvučati, na ono što mi tražimo od e, struktura vlade, pravobranitelja, institucija civilnog društva je poštivanje i poboljšanje poštivanja ljudskih prava u ratnoj situaciji što bi moglo biti poprilično nezgodno. meni je jasno da e, veliki trud u to ulažu, rade i da još mnogo toga pred njima zabaviti, no samo bih želio da znaju da ovdje postoje zastupnici koji cijene ono što je učinjeno tijekom ovih, e, unutar ovih složenih okolnosti u kojima se Ukrajina trenutno nalazi. Druga stvar, vrlo me brine situacija u zemljama Zapadnog Balkana što se tiče priljeva izbjeglica. Izbjeglica koje dolaze i koje će tek doći u te zemlje. Moja domovina Švedska e, bila je sramotno prva koja je zatvorila vrata i zapravo uzrokovala taj cijeli domino efekt. A na kraju posljedice svega toga završavaju u zemljama koje imaju mnogo manje resursa nego Švedska za nositi se sa svim tim ljudima i zajamčiti im pristojan život u svojim zemljama. Europske institucije mislim da puno premalo rade u pružanju pomoći ovim zemljama u nošenju s tim problemima. Te zemlje imaju i interne probleme, ja poznam situaciju u Bosni i Hercegovini vrlo dobro, i jasno mi da su njihovi interni problemi s kojima se pokušavaju nositi ogromni, a sada imamo situaciju gdje znamo da će se zateći u još težu situaciji, a ne pružamo im dovoljno pomoći. Volio bih čuti neke komentare iz tih zemalja, od pravobranitelja, e, kakva pomoć im je potrebna i što možemo učiniti kako bismo bolju pomoć ponudili ovim zemljama. Hvala. Hvala a sada bih e, tražio kratke intervencije kao odgovor na pitanja. Gospodin Denis Mikel, jedna minuta samo. Okay, thank you very much. Uh, U redu, hvala. Prvo želim zahvaliti na vašim pitanjima i komentarima ja ću vrlo kratko govoriti u pitanju raseljenih osoba kao odgovor na vaše pitanje da imamo neke izmjene zakonodavstva a imamo i neke dobre primjere na papiru no u, doista mi imamo velik broj pojedinaca i sustavne nedostatke u provedbi takvog boljeg zakonodavstva primjerice samo pred nekoliko tjedana Imali smo slučaj koji je uključivao 150 tisuća e, raseljenih osoba. Ministarstvo je odlučilo da će naprosto prestati isplaćivati socijalna davanja raseljenim osobama odnosno da oni trebaju osigurati verifikaciju da jesu li zaista raseljene osobe ili se moraju vratiti na područja u kojima vladaju sukobi i nekontrolirana područja. To je doista teška borba. S jedne strane imamo ured pravobranitelja, odbor za ljudska prava Ukrajinskog parlamenta i civilno društvo protiv praktičnih postupanja ukrajinske vlade. No, kratki komentar drugom kolegi. Mi pokušavamo izgraditi stratešku e, viziju, strateške dokumente. Primjerice krajem godine je na, po nalogu predsjednika to bilo usvojeno, a prije nekoliko mjeseci usvojen i akcijski plan vlade o e, provedbi e, strategije ljudskih prava u Ukrajini i sada nećemo to ostaviti samo na papiru, nećemo to prepustiti slučaju. Imamo potpisani memorandum e, pravobranitelja i drugih kako kontrolirati vladu u provedbi strategije. Dakle, imamo zasebno veliko poglavlje e, o zaštiti prava raseljenih osoba u toj nacionalnoj strategiji, ali i dalje nemamo neovisno tijelo u toj vladinoj strukturi kao što imamo u Gruziji jedno ministarstvo i nemamo specifičnu strategiju za pitanja raseljenih osoba, nažalost. No pokušavamo promijeniti tu situaciju, evo. Da, e, ispričam se ako sam duže govorio. Hvala, sljedeći govornik Andreja Rossi, Europske službe za vanjsko djelovanje. Imate dvije minute. Nemamo vremena. Hvala. Ja neću ponavljati ove točke koje smo već čuli, samo želim i reći da je jasno da Europska unija prepoznaje važnu ulogu e, subjekata koja se bavi zaštitom ljudskih prava i e, posebno e, nacionalnim institutima i politički i financijski. E, Daću i neke primjere kako pomožemo financijski, što možda još nije spomenuto je Europski instrument za demokraciju i ljudska prava, akcijski plan 2014. aneks 5. Tu imamo ciljani program koji se zove izgradnja kapaciteta nacionalnih institucija pomoći. Taj program je počeo sredinom e, studenog 2015. u razdoblju od e, tri godine 5 milijuna eura i treba podržati nacionalne kapacitete takvih instituta i suradnju sa regionalnim i međunarodnim mrežama. Zatim imamo još jedan specifičan program, konkretan program i EDHR, er multi, znači višegodišnji program Eh, prema aneksu 12. programa treba podržati ključne subjekte eh, i Nacionalni institute za zaštitu ljudskih prava usvojeno u rujnu 2015 eh, i treba pojačati učinkovitost nacionalnih instituta. Želio sam samo spomenuti da ta dva programa i budući da su vezana uz jer su bili dosta vezani uz komentare sudionika ove rasprave. Osim toga, zahvalan sam predsjedniku Gruzije koji je rekao da u smislu političke, političke podrške mi, dakle služba za vanjsko djelovanje, e, sa partnerima s kojima radimo, naravno ne izravno sa zemljama kandidatkinjama, ali sa drugim partnerima s kojima radimo u susjedstvu, e, Sustavno želimo uključiti e, pravobranitelje i nacionalne institute za zaštitu ljudskih prava u naše dijaloge. 2014. imali smo predstavnike nacionalnih instituta za borbu za ljudska prava u Armeniji, Gruziji, Moldovi, Maroku, Palestini, Ukrajini i sudjelovali su u dijalogu sa brojnim partnerima. Hvala. Hvala na intervenciji, gospođa Debora. Hvala. E, ovaj zanimljiv novi projekt e, sagledava ulogu e, nacionalnih institucija zaštite ljudskih prava u područjima sukoba. Mi ćemo blisko surađivati na planiranju projekata i ja ću rado o tome govoriti u drugom kontekstu. Što se tiče financijske, političke, podrške. Politička podrška je jako važna. Financijska podrška sama po sebi nije dovoljna. Imamo i pitanja da li se preporuke provode. U nekim državama je vrlo teško eh, organizacijama zaštite ljudskih prava osigurati da se preporuke doista provode i tu Europska unija može osigurati dosta političke podrške. Bilo mi je drago čuti naše kolege iz opće uprave NIR iz službe za vanjsko djelovanje da se to doista i radi. Ja bih e, predložila da se to radi na jedan koherentniji i sustavniji način. Imam nekoliko praktičnih predloga u tom smislu. Prvo da se institucionalizira e, kroz izradu jednog podsjetnika zaštite ljudskih prava, ček liste. E, drugo, ja predlažem izgradnju kapaciteta za ne samo ne za E, ustanove za zaštitu ljudskih prava, već e, za e, vladina tijela. Mislim da postoji razumijevanje u nekim institucijama kao što je služba za vanjske djelovanje, odbori, pododbori, tamo gdje postoji zajednički projekti Europska unija ne može ići kroz ministarstvo, mora ići izravno prema za zaštitu ljudskih prava jer jedino tako može zajamčiti neovisnost. Treba se izravno obratiti njima i čuti što se događa na terenu. E, tako da mi u Europskoj uniji koji smo ovdje u Briselu bolje razumijemo kako pomoći, kako se angažirati. Treće, jedan savjet, e, institucionalizacija. Mislim da se tu mogu razviti smjernice oko toga što su ustanove za zaštitu ljudskih prava i kako funkcioniraju. Treće je angažiranje sa mrežama poslovanje sa mrežama Europska unija treba podržati mreže i treba podržati suradnju između Europske unije i e, organizacije za zaštitu ljudskih prava. Ta mreža se sastoji od organizacije za zaštitu ljudskih prava unutar Europske unije i izvan Europske unije. Kao što sam rekla, mi razmjenjujemo iskustva, ali smo i solidarni po, eh, po regionalnim pitanjima, ne samo migracije, već i suzbijanje terorizma i podrška našim eh, članicama koji su izloženi prijetnjama gdje je ugložena vladavina prava, kao što je, su i neke ovdje prisutne zemlje, primjerice Srbija, ali i Ukrajina i Poljska. Jedini način na koji ovaj akcijski plan može postati realnost i poboljšati situaciju ljudskih prava prava u tim državama upravo kroz organizacije za zaštitu ljudskih prava je koherentnim djelovanjem i raduje me što ćemo raditi na tome da, da to postane realnost. bitno je da e, zatražimo od Europske unije i odgovornost za polaganje računa o tome što je napravila po pitanju zaštite ljudskih prava i demokracije. I na kraju gospodin Adam Bodner. Gospodine predsjedniče, još jednom hvala vam što ste organizirali ovaj event. Samo nekoliko kratkih komentara. Kao prvo, u slučaju e, bilo kakvih EU e programa koje će podržati nacionalne institucije za ljudskih prava, važno je naglasiti da te programi ne smiju biti usmjereni samo na vlade e, ili da ih se ne provodi samo kroz vlade, već da mora biti nekakav izravni pristup za nacionalne institucije za ljudska prava. Kao drugo, Dosta posla su nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava već odradile i rezultat e, ovog rada su neke ključne deklaracije kao što je Beogradska deklaracija koje bi Europska unija trebala uzeti u obzir, ali iskoristiti znanja koja su već prikupljena. Treća točka, mislim da bismo trebali posvetiti posebnu pozornost različitim ranjivim skupinama, što uključuje i djecu, žrtve trgovanja ljudima i žene, ali i žrtve mučenja. Prvo, velike broj imigranata su žrtve mučenja i potrebna im je posebna pozornost i poseban pristup različitim e, liječenjima. Kada je riječ o migrantima iz Ukrajine koji dolaze u Poljsku, ja bih rekao samo četiri osobe koje su dobile status izbjeglica. Nekoliko tisuća je dobilo supsidijarnu zaštitu, no rekao bih da taj pristup nije kakav bi trebao biti i Poljska bi trebala u većoj mjeri uzeti u obzir problem da velik broj tih ljudi su zapravo raseljene osobe i da one ne mogu E, dobiti odgovarajuću zaštitu na drugim dijelovima ukrajinskog teritorija. Sljedeća točka su prepreke ravnopravnosti. Budući da govorimo iz perspektive institucija za zaštitu ljudskih prava, neki dijelovi naših aktivnosti e, uvjetovani su e, barijerama Imamo tu ugovor mržnje, incidente, reakcije na ljude koji su migranti i kroz to se stvaraju problemi u društvenim odnosima na terenu. Sljedeća točka. Koja je reakcija na preporuke nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava. Ja bih rekao da se ta reakcija odnosi na različita pitanja. Ponekad je reakcija pozitivna, ponekad nije želio bih naglasiti da nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava su zapravo organ utjecaja. One nemaju izravnih ovlasti, mogu pratiti, mogu intervenirati, mogu sugerirati, ali na političarima je da provode takve odluke. Pitanje je kako E, izgraditi taj autoritet nacionalnih institucija za ljudska prava, možete surađivati s civilnim društvom, s medijima, lokalnim subjektima, ali i sa međunarodnim organizacijama i to me dovodi do zaključka da sastanak kao ovaj je način jačanja nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava. Želio bih potaknuti odbor da organizira ovakve sastanke e, sa nacionalnim institucijama za zaštitu ljudskih prava svake godine. Hvala. Hvala svim govornicima, hvala svim gostima, e, pravobraniteljima iz zemalja Istočnog Balkana i zemalja Istočnog partnerstva, Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva i e, zahvaljujemo i e, vama na organizaciji ovakvih rasprava. Nadamo se da će u buduće biti moguće organizirati i sljedeći sastanak. Evo zatvaramo ovu točku dnevnog reda. instructions outside. Could you please stay or leave the room if you... Molim vas da ili ostanete u prostoriji ili da odete, a ovisno o tome želite li sudjelovati na sljedećoj sesiji. Razmjena mišljenja o e, ljudskim pravima na situaciju s ljudskim pravima na Krimu. Late, as usual, <laughs> but I'm sure we will catch the time and be hello. Nice to meet you. And have all the minutes available for... Evo, imamo sve na raspolaganju za vrlo zanimljive intervencije koje slijede. We start then. Next Friday, 18 of March, will mark the sljedeći petak 18. ožujak je e, zapravo godišnjica obljetnica nezakonite aneksacije Krima. Mi smatramo nezakonitu aneksaciju Krima ozbiljnim kršenjem e, međunarodnog prava kao što je nedavno rečeno u parlamentarnoj rezoluciji 4. E, veljače parlament je zabrinut oko širokog kruga pitanja primjerice sloboda izražavanja, udruživanja, mirnog okupljanja. Postoji je više dokaza koji dokumentiraju ozbiljna kršenja e, sloboda medija, pristupa informacijama, prava na pošteno suđenje i e, djelotvorne pravne lijekove, prava na vlasti, jezik i kulturna prava. U slučaju Krima postoji sustavna diskriminacija koja e, utječe na ljude koji žive na E, Krimu, ali i one e, koji su osobito e, pripadnici ukrajinske etničke zajednice. Tu postoje velika kršenja prava na život, slobodu, sigurnost i fizički integritet. Imamo slučajeve otmica, progona i ograničenja slobode kretanja. Drago mi je reći da u duhu suradnje s nama je i gospodin Andrej Plenković. Dobrodošli. On je naime e, e, šef evropsko e, ukrajinskog parlamentarnog odbora. Drago mi je što će on s nama vrlo blisko surađivati i drago mi je da je vama pitanje ljudskih prava u Krimu, u Ukrajini visoko na vašem dnevnom redu Žela bih dati riječ vama, gospodine Plenković, jer e, sigurna sam da možete dati uvodne napomene. Thank you very much, Madame Bekara, Bekera, and uh, please, uh, dear colleagues, it is always a great... Hvala, gospođa Bekara. E, drago mi je što sam mogao doći na ovaj odbor. E, znate da smo sada uspostavili sustavnu praksu praćenja situacije s sudskim pravima u Ukrajini, a osobito na Krimu, osobito u takozvanim e, privremeno okupiranim teritorijama e, Donjska i Britanska. Situacija na Krimu je nešto što je vrlo blisko glavnim prioritetima aktivnosti Europskog parlamenta. Sjetit ćete se da samo pred e, dvije sesije u Strasburu smo usvojili rezoluciju Europskog parlamenta o situaciji na Krimu s posebnim naglaskom na kršenju ljudskih prava. E, sa pravom ste ukazali na to da nam se bliže datumi druge obljetnice nezakonite aneksacije Krima, što je bilo jasno kršenje međunarodnog prava, ne e, neviđeni e, čin na europskom kontinentu koji je protivan svim međunarodnim dokumentima koje smo e, zapravo sklopili u e, globalnom poredku nakon drugog svjetskog rata, a i kršenje bilateralnih sporazuma. Europski parlament je opredeljen prema praćenju situacije s ljudskim pravima na Krimu. Mi ćemo se držati naše e, politike nepriznavanja e, i pokušat ćemo ne povezati, odnosno ne e, razdvajati pitanja e, pitanja e, ljudskih prava na Krimu od pitanja okupiranja te regije, jer znamo da su ta dva problema zapravo isti problem. Imamo redovita saslušanja i dobijamo izvrsne impute stručnjaka, političara, i to je sve doprinos općim nastojanjima Europskog parlamenta u tom smjeru. Jedan od elemenata na koje smo danas usredotočeni je medijska situacija na Krimu i to je vrlo relevantan e, odabir tema u širem kontekstu rata informacijama. Svi smo svjesni da agresija protiv Ukrajine, da je ukrajinski konflikt vrlo u velikoj mjeri u oblaku sofisticirane propagande koja se širi svijetom kroz različite izvore. Ja znam da ovaj naš sastanak dolazi samo nekoliko dana prije redovite e, sesije e, skupštine e, gdje će e, situacija u Ukrajini i na Krimu biti dio našeg dnevnog reda. Zajedno s našim ukrajinskim partnerima smo usuglasili da ćemo osnovati takozvane tandeme parlamentarnih zastupnika koji će se usredotočiti na posebna pitanja ljudskih prava. S nama je Mark de Mesmaker koji je vrlo angažirani kolega, isto član odbora DROA, a i angažiran po pitanju e, ljudskih prava i Kate Piri koja je e, volontirala sa drugim kolegicama također razmatrajući situaciju s ljudskim pravima. Naravno, svi kolege koji su ovdje involvirani su u Ukrajini Rebeka Petras radno, a i drugi. Pa imamo doista e, značajne, značajnu podršku i i više smo nego na raspolaganju da e, naš e, objedinjemo naše nastojanja. Hvala. E, ja bih naglasila koliko je važno za pododbor za ljudska prava raditi sa ovakvim međuparlamentarnim izaslanstvima. Mislim da ta kontinuirana podrška ljudskim pravima je apsolutno ključna za naš operativni posao. Danas imamo jedan panel stručnjaka koji mogu reći nešto više o ovim problemima i mi možemo odgovoriti na vaša pitanja. Prije nego što im dam riječ, ja bih željela primijetiti da smo dobili mm, značajnu podršku Freedom House-a danas i treba im zahvaliti na nastojanjima da dovedu svoje stručnjake ovamo. Organizirali su još jedan sličan sastanak o kršenjima ljudskih prava na Krimu i oni nastavljaju taj značajan rad s našim kolegama u e, Američkom kongresu. Daću riječ e, govornicima. E, drago mi je što mogu pozdraviti gospodina Saharova iz Ukrajinsko-Helsinške unije koji je također došao svjedočiti u našem pododboru 2014. E, on e, će nas podsjetiti na neke zaključke koje možemo izući sada dvije godine nakon aneksacije Krima, uključujući neke slučajeve koje je Helsinška unija poduzela. Osam minuta imate. Thank you very much. Hvala vam lijepo. Dame i gospodo, govorit ću na ruskom. strah, bespomoćnost i očaj, e, teror naspram disidenata, e, ratni zločini, e, gruba kršenja ljudskih prava i sloboda, zanemaniranje zanemarivanje ljudskog dostojanstva, zamjena ljudskim vrijednostima, takozvanim, takozvanom ljudskom propagandnom i doktrinom. To je sve politika Ruske federacije naspram okupiranog Krima. To sve pokazuje da u Rusiji, osobito na okupiranom teritoriju Krima, e, vidimo da se pojavljuje polako jedan totalitarni režim. Radi se o revizionizmu staljinističkog režima i to ne samo na razini izjava političara ili u vidu slavljenja Stalinovih obljetnica, već poput u Staljinova doba dolazi do hapšenja, zatvaranja, pretraga, mučenja. To je što se dogodilo sa gospodinom gospodom Sencovom, Kolčenkom, Afanasijevom, Čirnijem, Kostenkom i u mnogim drugim politički motiviranim suđenjima. Ruska federacija pokušava pokazati, e, prikazati situaciju tako kao da stanovništvo Krima podržava trenutnu e, vlast, a Posljedica toga je da vrši represiju nad protivnicima režima. Rusa pokušava zastrašiti bilo koga tko se protivi okupaciji i započeli su sa valom političke represije što vidimo u političkim suđevima, uzmemo samo slučaj 26. veljača ili Euromajdan aktivista Aleksandra Kestanka. U oba slučajeva e, rusko takozvano pravosuđe e, nadmašilo samo sebe jer ukrajinski građani optuženi su za aktivnosti i događaje u Ukrajini, a Kostenka za događaje u Kijevu. Čak i prema ruskom zakonu, Krim tada nije bio dio Ruske federacije. Drugim riječima, oni potpuno eh, preuređuju svoju jurisdikciju, a idu i protiv svog vlastitog ustava, pravnog okvira i zdravog razuma. Ako pogledamo kazneni slučaj 26. veljače, eh, znamo da je devet osoba izvedeno pred sud, Aktem Čigos je optužen za organizaciju demonstracija, a drugi samo za sudjelovanje. Naša organizacija nadzire 20 slučajeva koja se bava slučajevima krima, a deset od njih e, poslani su pred Europski sud za ljudska prava. Također nadziremo kršenje ljudskih prava na Krimu kao i vojne zločine. Na Krimu Vrši se pritisak i na vjerske zajednice, osim na Rusku pravoslavnu crkvu, i, a sve druge vjeroispovesti morale se zatvoriti svoja mjesta obožavanja i crkve, uključujući Dakle, uz ispitivanje pretrage otvaraju se i brojni novi pravni slučajevi. Većina, veći dio vjerskih zajednica ne može ponovno registrirati svoje organizacije. Nadalje, ako pogledamo televizijske kanale u Krimu, radi se o isključivo i čistoj propagandi. Također dolazi do deportacije krimskih tatara iz Krima, primjerice e, gospode Džemilev, Čubarov i Juksel, koji su dobili zabranu e, povrata na Krim. Represije se provode, a kulturološka i vjerska prava se e, negiraju. Vidimo da dolazi do jednog razdora između elite i stanovništva, kada govorimo o krimskim tatarima. Glazbenici i umjetnici moraju bježati iz Krima zbog represija i zbog nemogućnosti izrašava, izražavanja. Da ne spominjemo opće slobodu okupljanja, jer krimskim tatarima zabranjeno je čak i da su do 18. svibnja prošle godine eh, obilježe jednu godišnjicu. Trenutno imamo i političko suđenje Međlisa, Skupštine krimskih tatara, koja je optužena kao ekstremistička organizacija. Svi koji podržavaju također doživljavaju progon. Posljedica toga je da Tatari na Krimu gube svoj nacionalni identitet. Rusija također vrši ratne zločine na okupiranom teritoriju Krima, i Rusija seli e, civilno stanovništvo na okupirane teritorije. Lokalno stanovništvo je prisiljeno služiti oružanim snagama Ruske federacije, a e, državna i druga imovina opljačkana i okupator ju je preuzao. Dolazi do mučenja, ubijanja, otmica i zastrašivanja, a nikada se ne provode niti istrage kada do takvih slučajeva dođe. Nitko nije e, priveden pravdi niti izveden pred sud u okupiranom teritoriju. Glavni tužitelj, ured glavnog tužitelja Ukrajine izjavio je već da je na Krimu došlo do 30 slučajeva nestanaka osoba. Što se tiče politike Ukrajine naspram eh, okupiranog teritorija, niti tu ne postoji dosljednost. Čini se da ukrajinsko vodstvo uvijek reagira, a nikada ne čini ništa kako bi se događaj spriječili. Posljedice da to negativno utječe na one koji žive na okupiranom teritoriju, kao i eh, interno raseljene osobe. Primjerice, naša država je ograničila slobodu kretanja, a mm, ministri Ukrajine usvojili su rezoluciju 367 koja nezakonito ograničava pristup okupiranim teritorijama stanovnicima Krima i e, predstavnicima medija i međunarodnih organizacija ili organizacija za zaštitu ljudskih prava. One ne mogu posjetiti Krim kako bi nadzirale, pratile situaciju, niti štitile ljudska prava. Kada pogledamo tu takozvanu blokadu Krima, vidimo da ne postoji transportna veza između okupiranih teritorija i kopna. Posljedica toga je bila da se nije moglo ponijeti e, osobne predmete iz okupiranog teritorija i unijeti ih u Ukrajinu. Ljudi dakle ne mogu koristiti niti sva prava nad vlastitom imovinom, pravo nad obrazovanje, niti nikakva druga prava. Takav pristup e, države naspram nepriznavanju, e, u kontekstu nepriznavanja bilo kakvog dokumenta koji je izdan na okupiranom teritoriju, e, omogućava cijeli niz prekršaja jer se ne može dokazati ništa, niti da je netko preminuo, da je netko rođen i tome slično. Također postoji jedan paket predloga zakona kako bi se riješila pitanje diskriminacije osoba koje potječu sa Krima i tu se oslanjamo na podršku naših zapadnih partnera u promicanju naših projekata. Međutim, glavni je razlog ove katastrofe na Krimu upravo je okupacija Krima koju je pravila Ruska federacija, to je izazov međunarodnom pravu i cijelom civiliziranom svijetu. No svijet još nije reagirao na odgovarajući način, ali moramo imati na umu da će Rusija stati tek onda kada bude zaustavljena. Hvala vam. Zahvaljujem što ste se držali vremena na svim e, vrijednim informacijama. Sada bih predstavila e, gospođicu Sergeju Muševnu Javorik, uredenicu Ukrajinska pravda, e, web stranice i stručnjakinje koje se bavi pitanjima krimskih tatara, a i sama potječe iz tog naroda. Što se tiče medijskih sloboda, oni se spominje više navrata u rezoluciji iz Veljeće, nekoliko prominentnih e, krimskih tatara i urednika i novinara morali su napustiti Krim tijekom proteklih godina, a mnogi njih nastavljaju djelovati iz Kijeva ili iz drugih lokacija i postoji jedna veza koja nudi nepristrane informacije, ali i osjećaj identiteta stanovništvu Krima. Mislimo da je ovo pitanje koje moramo detaljnije razmotriti i naša današnja govornica ima opsirno iskustvo u radu sa medijima na Krimu, tako da je doista prava osoba za izložiti situaciju. Izvolite. Zahvaljujem, lijep pozdrav svima koji ste danas došli raspraviti probleme krimskih medija. Prije svega zahvalila bih vam se na vašem interesu za temu slobodu, slobode govora na Krimu. Znamo da se radi vrlo važnoj temi, ne samo za Ukrajince, niti krimske tatare, već o temi koja je važna za medije diljem svijeta. Reći ću vam zbog čega. Ja imam prilično osobnu priču ovdje jer nisam samo urednica najutjecajnije, jedna od prvih eh, neavisnih medijskih kuća u Ukrajini, već sam i sa Krima i eh, s Krimska Tatarka sam moj kolega je malo čas rekao kakva je situacija po pitanju ljudskih prava na Krimu, a osobito što se tiče krimskih tatara. Sudjelujem u velikom broju konferencija i često me pitaju kako opisati trenutnu situaciju što se tiče slobode govora. Mogu sa sigurnošću reći da je Krim područje gdje ne postoji, e, ne postoji sloboda govora, radi se o informacijskom getu i to nije stav samo moji ili krimskih novinara, već i stav međunarodnih organizacija. Freedom of House prošle godine objavio rezultate jedne istrage koja pokazuje da je Krim 94 na njihovoj ljestvici e, i bolje samo od Sirije i Irana. Simbolično je e, što smo se e, sastali upravo na drugu obljetnicu takozvanog krimskog referenduma koji je za Rusiju postao formalni izgovor za okupiranje tuđeg teritorija. Dvije godine je bilo dovoljno da krimske trenutne vlasti u potpunosti unište neovisne otoke na krimskom poluotoku. Danas mogu sa sigurnošću reći da pristup informacijama s poluotoka, informacijama koje se razlikuju od službenih stajališta tijela vlasti, je nešto što ne postoji. Postoji samo propagandni mediji koji danas jedino mogu funkcionirati ondje. Svi neovisni novinari, svi moji kolege bili su prisiljeni napustiti poluotok zbog prijetnje kaznenim e, progonom ili fizičkim nasiljem na Krimu. Neprijateljstvo naspram medija pojavilo se već u prvim danima e, aneksacije poluotoka. Na Krimu dolazi do razbijanja opreme, napada fizičkih na novinare i onemogućavanja svakodnevnog rada. Naprije se radilo na krimske, e, protiv krimskih televizijskih kuća, a zatim svih drugih medija. Represija hm, je nakon 18. ožujka postala sve intenzivnijom. Posljedica je bila da je velik broj novinara napustio Krim E, velik broj mojih kolega je odlučio također napustiti Krim jer im je bilo nemoguće raditi u takvim uvjetima. No za druge krimske vlasti učinili su sve što su mogle e, da naš rad učine nezakonitim. Krajem 2014. onemogućen je proces medijske registracije s ciljem uništavanja neovisnih medija koji su van kontrole. Proljeće 2015. krimske vlasti odbile su dati licencu 18 e, krimskih medija gdje prvenstveno mislim na tatarske medije na tatarskom jeziku. E, danas nosim majicu e, koja spominje ATR kanal. Dakle, televizijski kanal koji je također doživio sličnu e, sudbinu drugih medija. Ova kuća pokušavala je uživo emitirati događaje tijekom aneksacije Krima, no od 1. travnja ove godine e, kuća ATR prekinula je s radom zbog e, uskraćivanja licence. Ova televizija trenutno radi na ukrajinskom kopnu, no suočava se sa problemima financiranja zbog toga što je vlasnik ostao bez svoje cjelokupne imovine na Krijemu, te naravno ne uspjeva financirati ovu televizijsku kuću. Prošle godine, dakle sjećam se 1. travnja zbog toga što sam tad dan nazvala svoju majku koja je plakala. E, za krimske tatare ovdje se ne radi samo o televizijskom kanalu, već se radi o vratima kao statku svijeta. E, vrlo je važno spasiti ovu televiziju zbog represije nad krimskim tatarima na krimskom poluotoku, jer je to jedini način da oni znaju što se događa u Ukrajini, što se događa u ostatku svijeta ili kako ostatak svijeta pokušava spasiti e, ovo malobrojno stanovništvo. Dakle, prošle godine ukrajinska tijela e, koje su predstavljali ukrajinski premijer i ministar, oni su izjavili da e, se televizijska kuća mora zatvoriti jer država nije omogućila slobodan rad kuće niti njihovo javno odašiljanje. s činjenici da televizija ATR ne provodi nikakve aktivnosti na samom poluotoku i dalje se nastavlja progon ATR-a. E, FSB je organizirao pretrage u domovima glavnog urednika ATR-a poznatog krimskog tatara, novinarke Junilije Burove i mm, protiv glavne ravnateljice kuće ATR, kao i u domovima roditelja, jednog, jedne od vlasnica ove televizijske kuće. Ukrajinske i međunarodne organizacije za ljudska prava u potpunosti im se priječi sloboda govora radio station in regular format. i pokazuje se da danas ne djeluje niti jedna radio, radijska emisija niti radijski program što se tiska tiče tiskani mediji se uopće ne dostavljaju na poluotok. Borci za ljudska prava i njihove otmice na Krimu se ne istražuju. A do, takve događaje dolazilo tijekom aktivne faze aneksacije Krima. A, prva žrtva, Sarša Timjetov, njen slučaj je još uvijek u tijeku. E, naravno svima je jasno da e, taj slučaj nikada neće biti priveden kraju e, niti istražen u potpunosti. S obzirom da nemam više vremena, reći ću samo tri važne stvari za kraj kako pomoći narodu Krima Sutra na Krimu započinje proces protiv Međlisa, Skupštine krimskih tatara. Upravo zbog toga vrlo je važno pružiti podršku ovom televizijskom programu koji radi protiv represije. Druga stvar je to što je krimskim novinarima trenutno opasno raditi ondje, tako da moramo tražiti pomoć međunarodnih medijskih organizacija i međunarodnih novinara koje pozivamo da dođu raditi na Krim, jer za krimska e, tijela vlasti bit će mnogo teže raditi protiv međunarodnih novinara nego protiv nas. I treće stvari, mi imamo međunarodnu misiju za ljudska prava na Krimu. Ja nisam samo novinarka, već i su organizacija, organizacije Krim SOS. I već dvije godine radim na tome i vidim koliko je važno učiniti sve što je moguće, jer ukoliko takva misija zaživi na Krimu, bit će nam e, lakše e, pokazati koliko je slučajeva kršenja ljudskih prava, jer danas je gotovo nemoguće prikupiti informacije o svemu tome i objaviti ih. Hvala vam na pažnji. Hvala gospođo Musa Vorovik. Evo želim iskoristiti nazočnost e, šefa tajništva Ukrajinske parlamentarne povjerenstva za ljudska prava, gospodin Bogdan Krikli-Blenko. Pet minuta, izvolite. Uh, thank you very much, Madam Chair. Thank you very much, dear colleagues. Hvala, draga, e, draga predsjedavateljice, drage kolege. Drago mi je što sam ovdje, osobito kao sudionik na trećem e, samitu pravobranitelja istočnog partnerstva. Naravno, ne mogu propustiti priliku reći nešto o situaciji s ljudskim pravima na Krimu. Sigurno, moji kolege Boris i Sergil su već pokrili većinu temeljnih pitanja no, želio bih priući vašu pozornost i na sljedeće točke. Danas e, smo već čuli nekoliko prezimena e, političkih zatvorenika, zatvorenika koji su još uvijek u, u Rusiji. E, samo želim iskoristiti ovu priliku i pozvati vas da svima njima e, pružite podršku, ne samo ne dili sačevko, već i... Gennadija Fanasjev, Mikola Karpjuk, Stanislav Klih, Aleksandar Kostenko, Jurij Salošenko, Viktor Šur, Valentin Vegivski, Ajser miljev, Ahtem Čigos, Ali Asanov, Mustafa Dejermenđi, Jurij Ilčenko, Rustam Zajtulajev... Nuri Primov, Rustem Vaitov, and Refat Seyfulaev. I'm sure that these names Siguran sam da ta imena trebaju biti izgovorena ovdje u, u Europskom parlamentu. Sljedeća ogromno kršenje ljudskih prava i diskriminacije do koje je došlo u Krimu je, su ta, pitanje Tatara i već smo, pozvani da pružimo podršku tome e, da se zabrane takve aktivnosti na Krimu. E, ja sam ovdje e, drugi dan, no osjećam već da postoji neke nedostaci u informacijama. Želim još jednom e, zamoliti i volio bih da imamo ovakve redovne sastanke da bismo se informirali o situaciji s ljudskim pravima u Krimu, na nekontroliranim područjima i u Ukrajini općenito. Vrlo je to važno. Ja čuo sam neka pitanja koja pokazuju koje su to greške u razumijevanju toga što se doista događa sada u Ukrajini po pitanju ljudskih prava. Samo nekoliko rečenica um, pravobranitelj u Ukrajini je pokušao formalno, neformalno na različite načine izraditi različite ad hoc mehanizme zaštite ljudskih prava na Krimu. Kroz našu suradnju s našim e, ruskim e, kolegama. No svi naši predlozi i svi naši e, sugestije su odbine i jedino, e, jedini prijedlog koji je došao jest da morate e, priznati de facto vlasti na krimskom teritoriju i ako e, želite prebaciti zadržane osobe negdje drugdje morate koristiti međunarodne konvencije o transferu osoba u pritvoru i tako dalje što je neprihvatljivo za ukrajinska tijela jer je to manipulacija ljudskim životima. Još jedna stvar, želim vas pozvati. Samo nekoliko dana u Ministarstvu vanjskih poslova u Kijevu imali smo veliko događanje diplomatske misije. Gotovo 60 predstavnika različitih veleposlanstava i međunarodnih organizacija. I ključna poruka koju e, želimo odaslati zastupnicama u Europskom parlamentu i cijelom međunarodnoj zajednici jest molimo vas da vaš pritisak bude snažniji, jači izražen, da se otvore bilo kakve terenske misije u Krimu e, u kojima će biti e, stalne misije sa međunarodnim prisustvom jer e, sada je tamo samo posebni e, predstavnik glavnog tajništva Vijeća Europe koji je protek prošle godine imao neki kratki posjet Krimu, a ruske e, vlasti su su bilo kakve vrste međunarodnih pokušaja da se prati situacija na Krimu. Stoga bih molio da pokušate pogurati vlasti u Moskvi da otvore mogućnost međunarodne nazočnosti u Krimu jer je moguće riješiti te probleme s kojima smo suočeni u odnosu na ljudska prava. Hvala na pozornosti i rado ću dati više informacija kroz odgovore ili na drugi način. Hvala. Hvala. A sada je vrijeme da damo riječ nekim našim kolegama. Gospodin Denis Meker, dvije minute. Okay. Eh, hvala. hvala vam na ovim eh, izlaganjima koje smo do sad čuli. Evo govorit ću na nizozemskom, molim vas zastavite slušalice. Ovaj sastanak je jako važan. Kao što ste i vi sami rekli, moramo to ponavljati i u buduće, zato što vjerujem da će biti potrebno dobivati informacije također i u budućnosti. E, dakle, mi smo ovdje e, organizirali taj također i projekciju filma e, Bitka za povratak kući. On govori o e, nedavnoj povijesti, e, odnosno o nedavnoj prošlosti, dakle krimskih tatara koji su bili prognani od 1944. do 1989. a sada ih je 2014. opet snašla slična sudbina. To je tragična situacija, tragična priča o tolerantnom narodu koje je prakticiralo tolerantni oblik islama koji bi mogao biti primjer cijeloj Europi. Također je i e, moj kolega rekao da je ponekad istina jedina obrana protiv manipulacije, ali kada e, vam netko oduzme tu istinu, onda zapravo postajemo e, nemoćni. I to je ono što Rusija radi i to se sada primjenjuje i na Krimu. Putinov sus Ustav je taj koji se primjenjuje na Krimu, a on podrazumijeva manipulaciju medija, manipulaciju pravosuđa, sudstva, e, zastrašivanje i to je upravo e, priroda kremlinskog sustava koji e, vuče korijene iz još starog sovjetskog sustava. I sada nalazimo se u situaciji u kojoj ćemo ili prihvatiti tako nešto ili ćemo se boriti protiv toga, ali ono što ne smijemo to je ne smijemo šutjeti. Dakle, e, ono što je potrebno napraviti, a to je definitivno pod pomoći međunarodni nadzor na tom području. Evo, e, e, naš veleposlanik poslanik Sadman koji je otišao na Krim e, u ime izaslanstva Europske unije. Tamo se susreo sa e, Čigosom koji je e, potpredsjednik Međlisa koji je trenutno u zatvoru. I on nam je donio vijesti o kazni na kojoj je osuđen. Dakle, riječ je o kazni zatvora na kojoj je osuđen i to u trajanju od 15 godina. nakon e, optužbe e, i osude zbog e, ekstremističnih aktivnosti. Sada je zapravo Međlis, a to je predstavničko tijelo krimskih Tartara, Tatara je zapravo dobilo zabranu funkcioniranja i svi možemo zamisliti što to znači za život Tatara na Krimu i za funkcioniranje te zajednice. Također, ono što je još jako važno, je i čitavo pitanje nekažnjivosti. Važan signal nam dolazi upravo iz Ministarstva pravosuđa Ukrajine koji je on nedavno postavio e, jedan upitnik online. Tamo postoji mogućnost da ljudi ukažu na situacije kršenja ljudskih prava koje e, su, e, znači ili onih koji su bili svjedoci ili one koje su, koje su izravno podnijeli. Dakle, nakon toga, e, zahvaljujući tom upitniku, će možda biti moguće provesti određene mjere kako bi se to spriječilo. Također postoje i neki postupci pri e, Haškom sudu i mislimo da bi i njima trebalo prenijeti sve informacije o tom slučaju. Sara, sada gospodin dvije minute. Hvala. Krim je zapravo e, postao primjer svih mogućih odnosa. Ne trebate izmišljati nikakva kršenja zakona, samo pogledajte slučaj Ukrajine i naći ćete sve. Pronaći ćete vrlo toksični e, niz raznolikih aspekata u ovom slučaju i no najgore da tu nema dobrih vijesti. Imali smo raspravu na sastanku prije godinu dana i mislim da smo e, čuli iste, ako ne i e, bolje informacije tada nego sada. Mislim da je situacija e, čak gora iz godine u godinu to uopće nije dobra tendencija. Ja ne mislim da će Kreml prestati e, narušavati, kurati, uništavati ukrajinske državne e, institucije, institucionalni establishment na Krimu naprosto mi imamo, mi imamo suprotnu zadaću. Ono što Rusija pokušava jest pokušava zabraniti lokalni identitet i iz tog razloga su donijeli sve te odluke, ukidanje medija, te kratke političke i e, lokalne aktiviste a i suđenje Mešisa kao institucije je skandalozno. To je nevjerojatno. Nevjerojatno zato što je Rusija dio Vijeća Europe. I stoga su ta kršenja doista na, na nevjerojatnoj razini. Moje pitanje vama je li izaslanstvo Europske unije prisutno na e, suđenju o Bliskom istoku na Krimu. Ja ne znam iz koje zemlje zapravo, iz Ukrajine ili iz Rusije. Tko bi trebao tamo biti nazočan? Mislim da Rusi neće dopustiti e, Europskom izaslanstvu iz Ukrajine da dođe na Krim, a vjerojatno u odnosu na samu odluku u tom predmetu trebao bi neko iz Moskve valjda biti prisutan sudjelovati u tom suđenju. I na tome trebamo inzistirati i trebamo hitno zamoliti gospođu Mogherini da pošalje predstavnika, nije bitno iz kojeg grada. E, I mislim da bi trebalo e, dopriti do lokalnog stanovništva putem neovisnih medija iz Ukrajine. Postoje li još neki izvori informacija i kanali koji su otvoreni a, koje, da se pristupi tim ljudima koji su e, zatvoreni na Krimu od strane snaga Kremlja? Hvala gospodine Ostrovićius. Žao mi je što vas prekidam, ali nemamo vremena. Gospođa Harms, dvije minute. those who are here Next, next <laughs> No, but, uh, so I, to keep it short. Ja ću ukratko samo. Mislim da je doista važno da imamo u cjelovitu promatračku misiju za svata ta suđenja za koja znamo. Mi smo koncentrirani na nekoliko slučajeva, osobito na slučaj gospođe Saščenko, što je dobro, no mislim da ovaj popis koji ste podijelili jasno pokazuje što trebamo učiniti. Doista trebamo stupiti u kontakt sa gospođom Mogherini po tom pitanju. Ono što bih ja pitala je malo jedno teže pitanje, jer sam e, razumjela da život Ukrajinaca na Krimu, bilo Tatara ili drugih, je vrlo kompliciran zbog pritiska, a i zbog načina na koji sada Rusi vladaju Krimom. No isto tako sam e, shvatila da ukrajinske odluke nisu, ne, nisu uvijek od pomoći. Ukrajinski građani na Krimu mislim da po tom pitanju imamo i više mogućnosti raditi na tome nego e, što se Rusije tiče. S Ukrajincima možemo razgovarati o boljim ili lošim mjerama koje poduzimaju, no moramo razumjeti pojedinosti e, o kojima ste vi ovdje upravo govorili. Thank you very much, uh, Mrs. Sorry. Hvala gospođo Harms. Ispričavam se gospodine Lic, nisam vas imala na popisu, ali imate riječ. Ich würde gerne anschließen wollen von dem. Ja bih se nadovezao na ovo što je gospođa Heims rekla, osobito u svijetlu e, povreda o kojima e, je bilo riječi i tih otetih novinara. Imali smo vijeće za žrtve mučenja koje je jasno pokazalo da ovdje ljudi, novinari, više nisu vidljivi i veliko pitanje nije gdje su sudski procesi, već e, trebamo doći do tog popisa novinara. Ja bih podržao pristup da podržimo mješovito otvaranje, da ovdje s parlamentom razmislimo kako pokrenuti inicijativu. E, možda jedna e, misija utvrđivanja činjenica Vijeća Europe e, koja je putovala 25.1.2016. na Krim. Pitanje je li to izvješće već na raspolaganju, što u njemu piše. E, mislim da je nakon toga došlo do uhićenja 16 tatara sa Krima nije samo pitanje što je u tom izvješću, nego i što je s tim uhićenjima, jesu li ona provedena ili ne. To je centralno pitanje koje nas kao socijaldemokrate zanima. I zadnja točka, e, spomenuo bih ETR. Prošle godine imali smo jedno putovanje, jednu misiju e, parlamentaraca i boraca za ljudska prava i upravo smo se sastali s vašim kolegama i u tom svjetlu želimo vam da i dalje možete djelovati u odnosu na taj prozor u svijet i da postignete i međunarodne e, veze koje su vam potrebne. Hvala gospodine Lic. A sada pozdravljam gospođu Anu Korpidjako iz službe za vanjsko djelovanje. Voljela bih čuti vaše napomene i komentare imate četiri minute. Drago mi je što mogu sudjelovati u ovoj zanimljivoj razmjeni mišljenja budući da je sada u petak će biti dvije godine aneksacije Krima od strane Ruske federacije, Žela bih iskoristiti ovu priliku i podsjetiti da Europska unija ne prepoznaje i da nastavlja osuđivati ova kršenja međunarodnog prava. Smatra to iz, izravnim izazovom međunarodnoj sigurnosti, sa snažnim implikacijama po međunarodni pravni poredak koji štiti jedinstvo i suverenost svih država. Kao drugo, Europska unija i dalje je opredjeljena prema punoj provedbi svoje politike nepriznavanja, uključujući kroz restriktivne mjere. Politika Europske unije je također pozvati države članice Europske unije e, da razmotre slične mjere nepriznavanja u skladu sa rezolucijom Generalne skupštine e, vezane uz teritorije Ukrajine iz ožujka 2014. U odnosu na današnje rasprave Europska unija je duboko zabrinuta zbog situacije sudskim pravima na Krimu. Kao što je već bilo riječi, ovdje temeljne slobode kao što je sloboda izražavanja i medija, sloboda mirnog okupljanja i udruživanja, sloboda religije, vjere i brojne druge slobode su e, ugrožene. Osobe koje su pripadnici manjina, osobito krimski tatari, suočeni su sa e, progonima. Zahtjev da se e, zabrane aktivnosti ekstremističnih organizacija, međunarodnih organizacija nešto što nas vrlo zabrinjava. U svim slučajevima e, kršenja ljudskih prava, nestanaka, ubojstava i mučenja, sve se to istražuje. Europska unija traži ispunjavanje E, međunarodnih standarda ljudskih prava i drugih obveza po međunarodnom pravu i to i u kontekstu krima. E, praćenje i verificiranje tog poštivanja ljudskih prava na terenu i puni i neograničeni pristup međunarodnim subjektima cijelom teritoriju Ukrajine, uključujući Krim, ostaje od ključne važnosti. Prije nego što završim, dopustite mi da iskoristim ovu priliku te da podsjetim da Europska unija traži puštanje i sigurno i povratak u Ukrajinu Olaka Sensova i Aleksandra Kolčenka koji su e, u pritvoru, a što predstavlja kršenje međunarodnog prava. Hvala. Znači, Hvala lijepo. Sada za zaključne rasprave riječ bih opet dao našim gostima. Žao mi je na samo dvije minute. Vam mogu dati na raspolaganje. Znam da imate cijeli niz pitanja naših kolega koja su vrlo važna, ali vjerujem da ćete uspjeti brzo zaključiti. Započnimo s desne strane. Izvolite. Hvala vam gospođo predsjednice. Dakle, par kratkih komentara. Kao što su kolege rekli, ukrajinski identitet u problemima. To je jedno od izvješća jedne krimske grupacije za ljudska prava i on se bavi jednom misijom na Krimu koja je bila stavljena na popis zabranjenih organizacija te su morale promijeniti način funkcioniranja tako da sada predstavljaju građansko društvo. Kao što smo već danas čuli, Krim je i dalje u ratnoj situaciji i naš poluotok se naziva otokom straha, jer nema niti ljudskih prava, niti sloboda, niti ničega, a stvari se samo pogoršavaju. Na temelju misije gospodina Študmana znamo da nakon sastava, sastanaka sa nekim predstavnicima krimskih tatara i građanskog društva, e, ljudi koji su se sastali sa gospodinom Študmanom na kriju, e, bili su suočeni e, sa pritiskom i progonom. Sljedeće Mislim da je doista dobri zamisao zatražiti misiju Europske unije iz Moskve da posjeti Krim i nadzire ondje situaciju. To mislim da bi bilo potpuno prihvatljivo. I naravno podržavam ono što ste rekli o tome da bilo kakvo praćenje ljudskih prava u svim područjima, Krimu, Sevastopolu i drugima, je nešto što je ključno e, i ključan sljedeći korak za međunarodnu zajednicu. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeća govornica, izvolite. Ja bih rekao da je sljedeća ključna stvar pitanje Međlisa i da je važno učiniti što god možemo kako bi misija europskih parlamentaraca mogla posjetiti Krim i sudjelovati u ovom slučaju protiv Međlisa. Također, eh, iskoristit ću još jednom priliku da pitam da li je moguće imati međunarodne predstavnike Međlisa prisutne ovdje u Briselu ili u tijelima Uena. Dakle, to bi bila još jedna dobra zamisao i nešto što bi bilo od velikog značaja za krimske tatare. Ovaj slučaj, imat će svoje posljedice, sutra će sutra je već moguće da svi krimski tatari postanu teroristi jer u Međlisu na Krimu sudjeluje više od 2300 osoba, tako da e, bi zbog toga bilo koji zastupnik Međlisa sutra mogao biti proglašen teroristom kao i njegova cijela obitelj. Dakle, ne šalim se, to je doista e, kako stvari stoje. Moji roditelji su prošle godine morali napustiti Krim zbog e, straha jer njihova kćer je bila socijalno aktivna i toliko je ozračje straha svugdje da primjerice jučer su je proveden pretres e, kuće jedne male obitelji u malenom krimskom selu, e, potpuno apolitične obitelji, ali jednostavno želi se E, inzistirati na takvoj atmosferi straha e, usmjerene prema svim e, krimskim tatarima. Hvala vam. Gospodin Saharlov, dvije minute za kraj, izvolite. Međlis Skupština krimskih tatara najviše je predstavničko tijelo krimskih tatara. Ukoliko ga zabrane, bit će time zabranjeni njegov simbolički značaj i to će označiti progon tisuća i tisuća ljudi. Svi krimski tatori, tatari koji koriste e, simbole dakle velik, širok krug ljudi će biti u to uključen. Također, predstavnici Međlisa koji su optuženi u slučaju 26. veljače okupatori će provesti protiv njih sudske slučajeve kao protiv ekstremista. Situacija i ovi slučajevi doista su zabrinjavajući i njime se i bavi strateški tužiteljski sektor naše organizacije Helsinškog odbora za ljudska prava. Što se novinara tiče, Pokušat ću se kratko dotaknuti pitanja koja su postavljena. Dakle, novinari kojim ovdje radimo kazneno su progonjeni provedno ispitivanje, pretraga njihovih domova i Natalija Kikurina, urednica novinarskog centra, uhapšena je kao i drugi A. Kuća roditelja Ane Andrejevske je također pretražena, odnosno izvršen je pretres. Izvršen je pretres u domu novinarke bivše urednice Etara. I to na vrlo okrutan način u šest ujutro uz razbijanje prozora i provalu u kuću bez identificiranja tko u kuću ulazi. Zastrašuje se također i tatarsku djecu, a unuk, unuka Virginije Braditove su pretukli e, drugi učenici u razredu. Dakle, to možemo reći o zastrašivanju proukrajinskih novinara, tatarskih novinara i općenito tatarskog stanovništva. I samo kratko, što se sudskih slučajeva tuče tiče, Međunarodni kazneni sud može provesti slučajeve o e, ratnim zločinima na Krimu. E, mogu doći s strane do materijala za takve slučajeve. u izvješću Crimea Beyond Rules mi smo pripremili slučajeve koje se upravo bave e, ruskim vojnim zločinima na Krimu. Puno hvala. Ja ću sada e, zaključiti na španjolskom. Htjela bih dati mogućnosti gospodinu Plenkoviću e, da nam da svoj završni doprinos. Evo, izvolite, imate dvije minute. E, prije svega bih htio zahvaliti našim govornicima i gospođi Musajevoj Borovik i gospodinu Zaharovu i e, našem predstavniku ukrajinskog ombudsmana gospodinu Kriklivenku na svim informacijama i na vrlo detaljnoj analizi medijskih sloboda i stanja zaštite ljudskih prava na Krimu. Mislim da je ovo jedan vrlo solidan doprinos radu ovoga našega pododbora i općenito angažmanu Europskog parlamenta. Ono što bih htio reći je da smo mi kao delegacija zadužena za odnose sa Ukrajinom obavili vrlo čvrste i tijesne konzultacije sa vijećem europe dakle našom partnerskom organizacijom sa sjedištem u strasbourgu i to i sa predsjednikom e, parlamentarne skupštine vijeća europe i sa glavnim tajnikom s kojim vodimo konzultacije znamo da je njegov posebni izaslanik gospodin studman dobio posebnu zadaću praćenja stanja ljudskih prava na krimu mislim da moramo iskoristiti tu sinergiju ove dvije organizacije na najbolji mogući način i isto tako pogledati koji su sve instrumenti i to e, sa odgovarajućim proračunskim sredstvima u okviru Europske unije i posebnog instrumenta za promicanje ljudskih prava, ali i drugih e, mogućih e, angažmana samog Europskog parlamenta na ovu temu, slično kao što radimo za transformaciju Vrhovne Rade, mislim da bismo se kao parlament mogli angažirati i napraviti uz ovakvu seriju aktivnosti o ljudskim pravima, a osobito na Krimu ovdje u Briselu da bismo mogli slične događaje raditi sa našim e, prijateljima u Ukrajini, a ja se nadam jednoga dana i na samom Krimu. Uvjeravam vas da će Krim kao i uvijek biti jedna od ključnih tema našeg idućeg sastanka parlamentarnog odbora za pridruživanje 25. i 26. travnja u Briselu i zahvaljujem na ovom pozivu gospođa Bekera. Puno hvala gospodine Plenković. Evo ja bih htjela također u ime odbora za ljudska prava zahvaliti e, svim osobama koje su danas došle ovdje dati svoje svjedočanstva i zamoliti nas da djelujemo kako se to očekuje od nas. Vjerujem da su e, izlaganja i komentari naših e, kolega da će nam biti na raspolaganju i kako bismo bolje mogli razmotriti krimsku situaciju. Također E, ćemo se angažirati e, po pitanju toga da e, se da jasno znamo tko su te osobe koje se smatraju nestalima. Mislim da se oko toga svi jednoglasno slažemo. I također bih htjela E, ponoviti e, jednu glavnu rečenicu rezolucije koju smo usvojili u veljači. Dakle, nismo samo zahtijevali da se e, prekinu sva ta mučenja zatvorenika i nezakonite zatvaranja te kršenja ljudskih prava i neslobode, neslobode izražavanja. Ali ću vas podsjetiti na jednu rečenicu koja kaže sljedeće. Obnova, znači vraćanje ukrese kontrole na Krimu, jedan od uvjeta da ponovno uspostavimo suradnju sa Ruskom federacijom i da ukinemo e, sve sankcije. Eto, to je nešto što nam je na umu, što stoji tamo i već dvije godine razgovaramo, govorimo o dvije godine okupacije od strane Rusije i bez obzira na nezakonitost te okupacije bitno je da učinimo sve što je moguće kako bismo e, vratili kontrolu nad tim područjem zato što ovdje imamo e, dvostruko e, nezakonito djelovanje kako kršenje prava tako i okupacije Dakle, ovaj pododbor za ljudska prava je zadužen za izradu studije o stanju ljudskih prava na Krimu i on će biti objavljen, ono će biti objavljeno idućeg tjedna, tako ćete ga imati na raspolaganju. Također želim još jednom izraziti zahvalnost na vašem doprinosu. E, želim vam dati našu podršku i raspoloživost da ćemo i dalje e, izravno surađivati kroz međuparlamentarnu e, međuparlamentarni odbor e, kako bismo se redovito aplicirali po pitanju situacije na Krimu. Evo sada ćemo u nastavku prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je e, razvoj situacije e, uslijed pisanog pitanja. Znači, molim vas da prijeđemo na sljedeću točku dnevnog reda. Dakle, pisano pitanje o Džibutiju. Molim vas da napuste dvoranu svi oni koji ne žele sudjelovati u daljnjoj raspravi. Molim vas da izađete iz dvorane, e, imamo malo vremena, kasnimo. Dakle, e, imamo pisano pitanje o Džibutiju, o represiji koja se provodi u Džibutiju i e, htjeli bismo dobiti neke informacije sada o tome, te također da nam objasni situaciju služba za vanjsko djelovanje. Dakle, situacija u e, je svakako zabrinjavajuća, da to nazovemo na nekakav blagi način. Evo, predsjednički izbori se bliže, znači represije se stalno vrše i povećavaju protiv e, mirnih e, prosvjeda, također se vrši pritisak na e, civilno društvo, na novinare i na oporbene pokrete. To je situacija koja se stalno ponavlja i e, to, su, to je zapravo situacija koja e, je vrlo okrutna a i to je geografsko područje već i ranije poznato kao vrlo kritično. Dakle, mi bismo sada htjeli čuti točno koje, e, koje mjere misli poduzeti Europska služba za vanjsko djelovanje. Zato je s nama danas ovdje gospođa Klaudija Vidizar, ne? Dobro, ovdje također i Gabriel e, Vizantin koji je ovdje također i e, ravnatelj jedinice koja se bavi tim pitanjem. Puno hvala predsjednice. Mogu li? Dobro. Što se tiče ovog pitanja, ja bih sada eh, htio samo naglasiti neke postupovne aspekte, a onda bih eh, odgovor o samom meritonu stvari ostavio, prepustio svojoj kolegici. Dakle, ja sam ovdje eh, kako bih vam se prvo ispričao što sam kasnio sa odgovorom. Rok je bio 7. ožujka a mi smo naš odgovor proslijedili europskim službama, znači 15. ožujka. Kasnili smo tjedan dana zbog toga što je taj odgovor bio pripremljen za pododbor, ali je morao proći prvo kroz e, visoku predstavnicu i nakon toga je odgovor također e, iznet pred državama članicama i nakon toga kada je ta cijeli postupak dovršen, e, on je bio gotov 7. ožujka, a tada je bio taj rok i onda upravo tih tjedan dana je trebalo kako bi se napravili prijevodi. No bez obzira na to mi smo uspjeli evo e, dati taj odgovor i slijediti postupak. A sada bih htio dati e, riječ kolegici. E, Zahvaljujem predsjednice, poštovani zastupnici. Reagirala bih na pitanje koje nam je poslano kroz ured visoke predstavnice pitanje zastupnice Verža. Europska unija pomno prati razvoj političke situacije u Džibutiju. Što se tiče nasilnih događaja 21. prosinca 2015. Europska unija je zatražila razjašnjenje džibutskih tijela vlasti o ovim događajima, zatražila je istragu i progon onih koji su odgovorni. Što se tiče pitanja o Mali Wadu, Europsko izaslanstvo u Džibutiju e, pomno prati ovaj slučaj. Europska unija također e, potiče kako vladu, tako opoziciju da nastave surađivati, da nastave sa dijalogom i rade na provedbi okvirnog sporazuma o političkim reformama koji su potpisali krajem 2015. Provedba ovog sporazuma od ključne važnosti s obzirom da će omogućiti otvaranje puta demokratskim reformama, konsolidaciju vlasti i također uspostavljanje mehanizama koji će zajamčiti transparentnost izbornih procesa. Europska unija je za kraj ponovila spremnost na suradnju s vladama i svim političkim silama u Džibutiju vezano uz uključiv i održiv razvoj ove zemlje. Dodala bih još dva kratka elementa svom odgovoru koja nisu do sad spomenuta jer su novi razve događaja. Prvi je da je Vijeće za ljudska prava UN-a počelo razmatrati slanje komisije u Džibuti kako bi se e, istražilo događaje 25. prosinca, što je inicijativa koju u potpunosti podržavamo, a gospodin Omali Uado e, je također u međuvremenu pušten na slobodu iz zatvora. Hvala. Puno hvala. A da ću i gospođi Beža također riječ, ali prvo bih htjela nešto prokomentirati. Dakle, u smislu da želim izraziti svoje čuđenje i iznenađenje e, zbog doprinosa Europske e, službe za vanjsko djelovanje koja se samo ograničila na to da nam da e, objašnjenje zašto je odgovor kasnio i također su nam samo izrecitirali ono što su nam već dali u pisanom obliku. Dakle, ja sam, znači, budući da je riječ o o, o, o tome da imate jako puno pitanja na koje odgovarate. Možda bi se to moglo napraviti na nekakav drugačiji način kada govorimo o Maraliju. E, ja bih htjela e, znati što se točno radi i kako pratite taj slučaj izbliza. Ne zanima me ono što ste nam već napisali. Dakle, e, kada govorimo o dijalogu kada govorimo o demokraciji, naravno da želimo nešto znati i o tome, jer to je dio našeg posla, ali također i vašeg posla, vi ste diplomati u tom smislu. Evo, e, stoga ono što očekujemo od vas e, iz ovog pododbora za ljudska prava je to da Europska služba za vanjsko djelovanje zapravo e, shvati da imamo neku drugačiju razinu, višu razinu e, dijaloga, a ne samo da što prije odgovorimo na nekakvo pisano pitanje jer moramo poštivati rokove. Ne, želimo zaista da nam date odgovarajuće i relevantne informacije e, kako bismo znali pravu situaciju. Dobro, kada govorimo o oslobođenju gospodina Marlija Vada, e, evo, jasno mi je da je već to i vjerojatno autorica pitanja znala. I što se tiče Dakle, Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda, mi smo također bili prisutni i tamo, imali smo svoje izaslanstvo u tom odboru i to je nešto što smo već i ranije znali. Dakle, to su neke informacije koje možemo dijeliti ovdje na neformalan način među kolegama, a kada govorimo o nekim relevantnim drugačijim informacijama je e, činjenica da se u tom slučaju slanjamo na europsku službu za vanjsko djelovanje. Sada dajem riječ gospođi autorici ovog pitanja i e, evo imate sada riječ pa se možete referirati na ovaj odgovor koji me je dala služba. Dobro, zahvaljujem. Evo, već ste zapravo rekli jedan dio onoga što sam i ja htjela reći, da istina je da sam se pozvala na e, članak iz pravilnika 183 i da, istina je da sam odgovor e, primila, našla sam ga na svom radnom stolu. Dakle, ostala sam onako malo zapravo e, značajna kad ste mi rekli ovdje isto ono što ste napisali. Mm, to je sve ono što piše zapravo u novinama. Tamo ćete naći jednake informacije o Džibutiju kao ove koje ste nam vi sada iznijeli. Mi smo očekivali iskreno nešto više od vas. Očekivali smo i zato što je situacija u Džibutiju zaista dramatična. Dramatična je i mi smo već e, nekoliko puta upozoravali u, e, ja mislim čak e, lipnju 2013. smo usvojili rezoluciju o načinu na koji su se proveli znači, izbori i o svemu što se dogodilo prije i nakon tih izbora. E, također e, nam je rečeno da je primjena tog okvirnog sporazuma o političkim reformama sa kraja 2015. od velike važnosti. Da, nama je to svima jasno i slažemo se, ali što Europska unija čini kako bi nam to zaista i pokazala? Već nekoliko mjeseci e, ta represija se pojačava. Dakle, e, borci za ljudska prava, e, njih se sve češće zatvara, napada, prijeti im se, zastrašuje ih se ono što se dogodilo u prosincu. Mislim da je samo simbol događaja u Džibutiju. Znači 25 mrtvih, nekoliko stotina ranjenih. Također i među zastupnicima parlamenta, također i glavni tajnik, znači organizacije za E, za ljudska prava je također pretrpio napad. A što Europska unija znači radi? A ona se sažala na tom situacijom, zatražila je istragu. U redu. Dakle, moramo e, napraviti puno više, moramo oglasiti e, zvono za uzbunu te vidjeti što možemo napraviti da bismo zaista zaštitili ljudska prava kroz sve politike Europske unije. Svi koji me poznate znate da jako puno govorim i meni je jasno da je situacija u Džibutu pitanje političke strategije. Tamo postoji njemačka vojna baza, japanska, francuska, američka strateška vojna baza. Dakle, jedina japanska baza koja se nalazi zapravo na tom području je e, upravo tamo. Također i Saudijska Arabija najavila izgradnju e, e, nove baze. Također i Kinezi grade i sljedeću bazu. Znači, to je jedno politički strateško važno područje. Upravo zbog svega toga narod Džibut kutija nema pravo na minimum demokracije. Žao mi je, ali eto, mogu samo ponoviti ono što je rekla predsjednica. E, to što je rekla predsjednica prije mog izlaganja. Dakle, ja ne smatram da je taj odgovor koji smo do sada dobili da je dostojan e, imalo poštovanja e, i smatram da bi služba da je puno više Europskom parlamentu. Oprostite na tonu kojem govorim, ali eto, tako je kako je. Naravno, ako bilo ko od kolega iz e, službe za vanjsko djelovanje želi reagirati, morat ćemo zaključiti ovaj dio zasjedanja. Ispričavam se što se opet javlja, ali e, naša nazočnost ovdje je e, u znak počasti i pomoći parlamentu i mi smo naravno spremni sudjelovati u punoj raspravi e, situaciju u Džibutiju, no mislim da je ovo samo follow-up u odnosu na pisano pitanje poštovane zastupnice. Ako EP bi želio imati punu raspravu o ovom pitanju, mi ćemo naravno doprinijeti koliko god možemo. Hvala. Hvala. Možda bismo trebali ići malo više u dubinu oko objašnjenja što je to follow-up za sljedeće prilike. Da objasnimo što to točno očekujemo kada kažemo follow-up, koje su to informacije. Da, mislim da ćemo nastaviti pratiti tu situaciju sa predsjedničkim izborima koji su predviđeni za 8. travnja, zato sam htjela da ova točka bude na dnevnom redu. E, dakle, smatram da bi bilo pozitivno dobiti bar minimalnu reakciju jer zbog naših postupaka nemamo e, vremena raspravljati o tome na plenarnoj prije izbora, ali barem smo tražili nekakav minimum dodatnih informacija o onome e, što čini stalno predsjedništvo Europske unije u ovom trenutku. E, želimo izbjeći da se e, u smislu novih izbora izbjegnu nove dramatične situacije. Mene zanima što konkretno čini Europska unija kako bi zapravo poticala na primjenu političkih sporazuma koje imamo do sada. Evo, kao što ste vidjeli, situacija na Džibutiju se pogoršava, biti će novih slučajeva naselja, represije, novih žrtava i zato evo e, službeno e, zvonim zvonom za uzbunu i želimo dobiti detaljne informacije o tome što čini Evropska unija. Zahvaljujem i slažem se s ovime što ste rekli. I mislim da bismo trebali djelovati e, znači puno učinkovitije i puno odgovornije i nadamo se da će nam europska služba za vanjsko djelovanje e, u pisanom obliku dostaviti detaljne informacije o aktivnosti izaslanstva europske unije u džibutiju da će nas izvijestiti o tome što konkretno rade i na koji način e, zapravo se suočavaju sa tim pitanjem izbora koji su pred nama a kada govorimo o tim nasilnim ispadima i konkretnim pitanjima koje, koji se tiču onih najvažnijih aspekata koje smo evo malo prije spomenuli. Molim vas da nam date detaljnije informacije od one koje ste nam dali u pisanom odgovoru. E, dakle, e, na taj način ćemo smatrati da je ovaj pododbor dobio odgovor i moći ćemo djelovati, ako je moguće već sljedeći tjedan, tako da stvorimo nekakav okvir za buduće djelovanje, budući da nas e, uskoro čeka stanka u radu parlamenta, dolazi e, veliki tjedan, dolazi e, uskrs, nakon toga imamo vanjske aktivnosti i htjeli bismo to možda razriješiti što je prije moguće. Zato vas molim da nam tu informaciju dostavite pismenim putom, putem da imamo na raspolaganju što prije. Završavamo s ovom točkom dnevnog reda i sada je s nama evo gospodin Naslatokis koji će preuzeti predsjedanje ovog zadnjeg dijela sastanka. Puno vam hvala. Dear ladies and gentlemen, dear Poštovane dame i gospodo, dragi kolege, čast mi je pozdraviti gospodina Golog Žigmea iz Tibeta, koji je kojeg je pozvao pododbor za ljudska prava Pozdravljam ga. U ime našeg odbora on je jedan od e, bivših e, tibetskih političkih zatvorenika i e, osoba koje su preživjele mučenje, koji su nedavno pobjegli iz Tibeta. On je budistički monah i aktivist ljudska prava koji je mučen što je pomogao Dondu Buhončepu u izradi dokumentarnog filma koji se zove Living Here Behind 2008. Uhićen je u ožujku 2008. I nakon nekoliko mjeseci u zatvoru je pušten. Tamo je bio podvrgnut mučenju. 2009. je ponovno uhićen bez ikakvih optužbi i držan je u pritvoru nekoliko mjeseci. Nakon toga je patio, odnosno trpio od maltretiranja policije i nestao je 2012. Pobjegao je iz policijskog pritvora, no policija je izdala nalog za uhićenje e, pod lažnim optužbama za umorstvo. Nakon što je pobjegao iz Tibeta, došao je u Švicarsku u siječnju 2015. i dobio politički azil. On je i dalje snažan e, zagovornik ljudskih prava na Tibetu. Dio je tibetske koalicije e, za zagovaranje ljudskih prava i poziva Kinu na odgovornost za polaganje računa za kršenje ljudskih prava u Tibetu putem mehanizama kao što je UN-ovo vijeće za ljudska prava ili UN-ov odbor protiv mučenja u Ženevi. Svjedočio je nekoliko puta, uključujući u Ujedinjenim narodima, a u veljači e, je bio i u njemačkom Bundestagu. Golog Džigme je proglašen odnosno uključen je na, na popis stotinu informacijskih junaka na dan svjetske slobode tiska. Zahvalni smo što je s nama danas, da čujemo njegova mišljenja, njegovu osobnu priču i da predstavi situaciju u Tibetu koja je već dugotrajni prioritet našeg parlamenta. Prije nego što mu dam riječ, naglasio bih da ta razmjena mišljenja nije usmjerena protiv Kine i niti bilo koje zemlje, i ne želimo e, se miješati u unutarnja pitanja, ali u odnosu na ljudska prava kao univerzalna prava i nijedna zemlja e, sigurno nema savršnu evidenciju ljudskih prava. Ovdje želimo naučiti više o situaciji s ljudskim pravima i vidjeti da li Kina ispunjava obveze prema međunarodnom pravu i vlastitom ustavu. Gospodin Golog Džigme, imate riječ. Ispričajte svoju priču. Podijelite s nama vaše patnje i vaše borbe. nabar anji Prvo želio bih pozdraviti svakog od vas. Zovem se Golog Džigme. Rođen sam u nomadskoj obitelji u Istočnom Tibetu. Ja sam borac za slobode bez nasilja, e, borac za ljudska prava, E, radim filmove, izradio sam dokumentarac koji se naziva Living Fear Behind. Zbog toga su me kineske vlasti uhitile i mučile. Zašto sam snimio taj dokumentarac? Kinezi su širili laži o situaciji na Tibetu. Želio sam pokazati pravu situaciju na Tibetu. U tom dokumentarcu tibetanci progovaraju o realnostima u Tibetu u, u situaciji e, okupacije od komunističke Kine. Na Tibetu ne postoji ljudska sloboda, ne postoji sloboda izražavanja, ne postoji sloboda govora, ne postoji sloboda jezika, ne postoji sloboda religije, pa čak niti sloboda razmišljanja. Zbog takve situacije ja sam izradio taj dokumentarac. 2008. je na cijelom Tibetu došlo do velikog ustanka. Sudjelovao sam u tim protestima za izradu dokumentarca i sudjelovanje u tim protestima. Kinezi su me tri puta uhitili. Ne biste vjerovali kako su me e, kineske snage sigurnosti uhitile mene, tibetskog budističkog svećenika. E, preko 60 policajaca i preko 300 vojnih službenika došlo je i uhitilo me. Kada su me uhitili, uperili su dvije puške u moju glavu. Istukli su me s kundacima. Oborili su me na zemlju i krvario sam cijelo tijelo mi je bilo natopljeno u vlastitoj krvi. Tako su me uhitili. U cijelom selu je bilo vojnih e, vozila. To je naprosto šokantno, nezamislivo. Tako sam uhićen Nakon toga su me mučili u zatvoru. Tamo sam bio podvrgnut novoj metodi mučenja koja se naziva tigrova pozornica, a kineziju zovu lohuten. Mučili su me golog na toj stolici dan i noć, 51, 51 dan. Na toj stolici su me mučili na tri različita načina. Prvo, moji su zglobovi bili okovani za mali metalni stol koji je bio pripojen toj stolici i moj prsa i noge su bile također okovima pričušćene za tu željeznu stolicu tijelo mi je bilo okrenuto prema stolici, oba nožna zgloba su bila okovana iza samog e, e, sjedala, a e, ručni zglobovi na tom metalnom stolu. Moje noge nisu dodirivale pod. Ja sam visio na toj stolici i težina cijelog mog tijela je visila na tim okovanim zglobovima, nožnim i ručnim i nisam mogao ni na šta osloniti niti svoj donji ni gornji dio tijela. Treće, e, stavili su me leđima u stolac. Oba e, nožna zgloba su bila e, okovana iza, sto, sjedala, a ruke su bile na malom metalnom stolu. Noge opet nisu dodirivale pod. To je bilo kao da visim na stolcu. Cijela i cijelo težinu tijela su nosili ti moji zglobovi. Imao sam dojam da, je, da će mi svi organi ispasti. Nisam mogao niti dobro vidjeti. Za vrijeme Cijelo tog vremena e, imali su četiri lampe e, visoke snage uperene u mene. E, službenici su me tukli metalnim štapovima, udarali me nogama. Taj, no nisam uopće niti osjećao bolove od tog tučenja jer su mi davali električne šokove. E, nisam ništa ni tu osjećao, samo sam e, mirisao kako mi tijelo gori. E, vlastito meso gori. Nakon nekoliko tjedana E, koža s moje stražnice e, se počela guliti e, kroz te četiri rupe koje su urezali u stolicu. Zatim su mi okovali ruke oko dimnjaka, velika toplina je dolazila iz tog dimnjaka, znojio sam se lice, ruke i prsa bili su mi opečeni E, zatvorske vlasti željeli su da kažem imena tibetanaca koji su govorili u mom dokumentacu Također su, me pitali ko mi je rekao da sudjelujem u mirovnom protestu. Zato su me mučili. E, najteže mučenje je bilo što sam bio žedan. E, zbog velikog gubitka krvi osjećao sam da ću umriti od žeđi. Dali su mi vrlo malu količinu vode. Vremenom sam se navikao na glad i na to da ne mogu spavati, ali nikad se nisam navikao na žeđ. Ja sam nenasilni borac za slobodu i s velikim ponosom vam mogu reći da nisam izdao niti jednu osobu. Nisam odgovarao, oni su rekli ako ne progovoriš onda nam tvoja usta ne koriste. I onda su upaljačem spaljivali usne tri puta. Taj je bol bio neizdržljiv. Ne mogu vam uopće reći kako sam se osjećao. Tako su me mučili 51 dan. Ja sam živo svjedočanstvo patnje tibetanaca na Tibetu. Nisam to samo ja. Trenutačno ima oko 2000 tibetskih političkih zatvorenika na Tibetu. Ja sam ovdje danas u Europskom parlamentu kako bi podijelio s vama mučenje i patnju mojih e, e, tibetanaca, ali mentalno mučenje je gore od fizičkog mučenja. To je nešto što ne možete zamisliti. Još uvijek se pitam zašto su me mučili mentalno bilo je to strašno. E, prisiljavali su me da se odreknem njegove e, svetosti dale lame e, i rekli su niko te ne može zaštititi. Rekli su, rekli su mi zapad te neće zaštititi, Amerika te neće zaštititi. Ako ima netko ko te može zaštititi, nazovi ga sada. Nitko, ne postoji nitko ko će te spasiti ako te sada ubijemo i stavimo tvoje tijelo u kantu za smeće, nitko neće niti znati za to. To su govorili. Prošao sam kroz dosta teških stvari, ali uvijek sam nastavio sa svojim aktivnostima za tibetske, e, tibetski narod. Nije bitno koliko su me teško mučili. Ja niti jedan dan nisam e, napustio svoju borbu za tibetance. Drugo uhićenje dogodilo se 2009. Kada su me uhitili, nakon toga sam e, vrlo kratko nakon toga pušten, a treće uhićenje je bilo 2012. Tada su mi kineski stražari rekli da će me odvesti na lješički pregled. Rekli su da ću možda dobiti neke lijekove ili injekciju ako liječnici nešto pronađu. Bili su vrlo odlučni i naglasili su da moram e, precizno slijediti upute liječnika. Bio sam siguran da mi je život u opasnosti. Na sreću uspio sam pobjeći jedne noći e, dok sam se skrivao u planinama, e, shvatio sam da kineska policija izdala nalog za moje uhićenje radi umorstva koje nisam počinio. Nisam želio napustiti svoju zemlju, želio sam nastaviti svoj rad na ljudskim pravima, ali budući nam je život bio ugrožen, nisam imao e, drugog izbora nego pobjeći. Brojni ljudi riskirali su svoje živote za moj bijeg. danas apeliram na vas, molim vas, nemojte se pretvarati da ne vidite, da ne čujete patnju Tibetanaca. Tibet je postao kao zatvor pod kineskom okupacijom. Ja sam pobjegao iz tog zatvora, došao sam u slobodnu zemlju. Moje tijelo je u slobodnoj zemlji, ali moje srce će uvijek ostati s patnjom e, mojih ljudi ja e, nema ni jednog dana da se ne osjećam e, sretan što sam u slobodnoj zemlji. Naša borba za slobodu treba vašu podršku. Kao što sam rekao, e, više je od 2000 dokumentiranih tibetskih političkih zatvorenika koji prolaze kroz veliku patnju i mučenje. Tibetanci protestiraju protiv kineske vladavine a ja uvijek govorim o kineskoj vladi kao o terorističkoj državi. Ja ovdje imam neka pitanja, e, neke molbe zapravo. Prvo da, e, da tražite od Kine da nametne moratorij na naseljavanje e, tibetskih pastoralnih nomada koji žive od uzgoja životinja, stočarstva i molim vas da ublažite negativne e, učinke e, zatopljavanja klime na e, okoliš na Tibetskoj visoravni. Osim toga želim da potaknete kineska tijela da okončaju godišnje zatvaranje Tibetske autonomne regije oko 10. ožujka i da omoguće strancima, uključujući neovisnim stručnjacima, diplomatima, parlamentarcima i novinarima slobodan pristup Tibetu kako bi sami procijenili situaciju. Zatražite od Kine da po treća, moja treća molba je treta, zatražite od Kine da poboljša e, životne uvjete za više od 2000 tibetskih političkih zatvorenika koji su trenutačno u kineskim zatvorima te da se odmah pusti, puste sve oni tibetanci koji su u pritvoru ili koji su osuđeni radi mirnog izražavanja mišljenja e, i to nenasilnih mišljenja. Čiđi je jedan od e, najpoznatijih političkih zatvornika je uhićen prošle godine. On je bio jako bolestan prije nego što je uhićen. On je osuđen na tri ili četiri godine u zatvoru, ali bez ikakve lješničke skrbi. Moja četvrta molba Šokjang, e, tibetski pisac i bloger koji je osuđen na tri godine u zatvoru 17. veljače 2016. nakon što je napisao e, blog o intenzivnoj e, izgradnji kineskih snaga sigurnosti u području Repkonga. On je nestao na deset mjeseci. Nakon deset mjeseci vlasti su obavijestile obitelj da je Shok Yang osuđen na tri godine. Sam Šong je došao na sud i rekao da nije kriv, znači odbacio se navode iz optužnice. Četvrta molba je da izrazite zabrinutost oko novog zakona za suzbijanje terorizma koji zapravo omogućava terorizam i e, povezuje nedefinirani ekstremizam povezan sa religijom te daje još veći mogućnost penalizaciji gotovo bilo kakvog mirnog izražavanja tibetskog identiteta, bilo kakvom činu, nenasilnom činu ili kritiziranju etničkih ili religijskih politika. Hvala vam lijepo, gospodine Džigme. Sada ćemo zatražiti doprinose kolega gospodina Sis, prvi ima riječ. Puno hvala gospodine predsjedniče. Gospodine Žigme, evo ja bih vam htio reći da je velika čast za nas što ste danas ovdje i jako je bilo snažno ovo izlaganje koje ste e, nam rekli. Dakle, e, ovo što ste nam ispričali zapravo u nama poziva na odgovornost, ne samo kao e, parlamentarci Europskog parlamenta, znači nego i kao građani koji živimo u slobodnoj, u slobodnoj Europi i na žalost imamo mogućnost, odnosno imamo tu vladavinu prava koja nam je zajamčena. E, naša glavna zadaća je da ne zaboravimo na vas i da budemo vrlo oprezni i da pratimo sve što se događa na Tibetu. Dakle, što se tiče mog e, kluba zastupnika socijaldemokrata, ali vjerujem i drugih kluba koji su ovdje prisutni u Europskom parlamentu, mi ćemo uvijek biti solidarni s vašim pitanjem, zato što e, je vaša stvar e, ona koja se tiče prava jednog naroda da slobodno e, izražava e, vlastita vjerovanja, da traži slobodu vjeroispovijesti, da traži slobodu da im budu osigurana neka temeljna načela demokracije. Također, E, se želim obratiti vama i po pitanju nekih e, kineskih postupaka. Dakle, misli se da e, postoji zapravo nekakva percepcija u posljednjih nekoliko godina i nekoliko desetljeća je ta da nas jako zabrinjavaju postupci kineske politike u Kini. Dakle, usvajaju se neke mjere koje, nažalost, znatno ograničavaju slobodu okupljanja, udruživanja i izražavanja. I to je nešto što smatramo iznimno zabrinjavajućim. Što se tiče nacionalne sigurnosti, usvojene su mjere koje dovode upravo u pitanje e, prava kineskih građana, a to ima naravno i odjeka na Tibetu. Također su ojačane i neke mjere koje dovode u pitanje e, slobodu vjeroispovijesti, a to se čine, a to se tiče različitih e, vjeroispovijesti. Dakle, ovdje mislim i na budizam i na čitav Tibet, kao što sam već ranije rekao. Također su poduzete i mjere zastrašivanja, sistematičnog zastrašivanja. Jako puno osoba danas se nalazi u zatvoru u Kini zato što se bore protiv e, kineske vlasti. Kakva je vaša procjena stanja e, ljudskih prava na Tibetu i u Kini općenito? E, Zahvaljujem kolegi Asisu. Da li još netko želi uzeti riječ? Sjećam se posjete e, njegove svetosti Dalaj Lame koji je vrlo popularna osoba i vjerski vođa kako u Europske unije tako i u svijetu. I osobno sam imao priliku sastati se s njime. Ja sam član e, prijatelja Tibeta, u Europskom parlamentu. Možete svakako računati na našu punu podršku. A što se tiče vaše borbe za vjerskom slobodom i drago nam je što ste danas s nama, dobrodošli ste u Europski parlament i računajte na Europski parlament koji je u više navrata donio odluke koje su branile interese tibetanskog naroda i njihove borbe za samoodređenje i autonomiju. Riječ e, ću za kraj, ali najmanje važno dati doktoru Joelu Hivonetu zaduženoj za pitanja s Kinom iz Europske komisije. Izvolite. Hvala vam predsjedatelju, bit ću kratka jer smo već imali čast sastati se sa gospodinom Gologom Džigmeom u ponedeljak tijekom sastanaka sa predsjednikom zemalja Azeana. Nažalost, posebni predstavnik za na susreću posebni predstavnik za ljudska prava Europske unije uspio se sastati sa gospodinom Džigmeom kao i naša zamjenica ravnatelja. Doista smo sa poštovanjem saslušali njegovo svjedočanstvo koje nažalost potvrđuje i riječi koje smo čuli iskustva s drugih strana. A samo bih naglasio koliko je važno za nas čuti ovako iz prve ruke što se događa u Tibetu, jer kao što znate e, pristup ondje, osobito za diplomate i novinare, vrlo je teško dobiti, a čak i kada ga se dobije, kao što je bio slučaj 2013. za visoku predstavnicu za ljudska prava EU, e, jasno takav posjet je e, pod snažnom kontrolom. Međutim, bilo je moguće pozabaviti se cijelim nizom pitanja e, koje od nas zatražio gospodin Golog Džigme. Juče, tijekom zasjedanja Vijeća za ljudska prava, Europska unija je dala izjavu o četvrtoj stavci, e, stavci koja se bavi sa situacijom kojom se, situacijama koje su u nadležnosti vijeća za ljudska prava i mogu vam reći da smo vrlo konkretno tražili da oni pojedinci koji su u pritvoru zbog borbe za prava drugih dakle, koje su pritvorene zbog mirnog izražavanja slobode vjeroispovijesti i slobode izražavanja da budu pušteni na slobodu. Od Kine smo zatražili također da uzmemo obzir e, našu zabrinutost ned, usvajanjem nedavnih zakona, konkretno zakona o nacionalnoj sigurnosti i zakona protiv terorizma E, na koje smo već i poslali neke komentare prije samog usvajanja zakona i na koje smo komentirali nakon njihova usvajanja tražeći kineske tijela vlasti da uzmu u obzir naše opaske. I u našoj izjavi pred Vijećem za ljudska prava potaknuli smo Kinu da se pozabavi korijenima, uzrocima nemira i omogući dijalog sa pojedinim etničkim skupinama, osobito Tibetu i Xinjiangu. Također sustavno e, spominjemo i pitanje e, raseljavanja tibetanskih nomada te tražimo slobodan pristup novinara i diplomata u Tibet. Zahvalio bih gospodinu Gologu Džigmeu još jednom. Naglasila bih koliko je bilo važno od njega čuti ne samo njegovu osobnu priču, već i čuti o situaciji u Tibetu. Hvala. Zahvaljujem. E, imate još riječ, e, gospodine Džigme, na dvije minute, jer završavamo sa zasjedanjem, ukoliko želite dati kakav komentar. Two minutes. Very short. Uh, nga tsu ta chiga ruwa mi to tong po nang ka ne tong ta hang sanga ta ni tong je san shila da bin tsena pe hang sanga nyam ri Hvala vam. E, još jednom zahvalio bih vam se. Nažalost nemamo prijevod. Zahvalio bih vam se još jednom na prilici da održim svoje izlaganje u Europskom parlamentu i ono što bih volio još ovom prilikom reći jest da je vrijednost ljudskih prava nešto što moramo neprestano štititi. EAS eh, to continue to raise the problem of the Tibetans. Europska služba za vanjsko djelovanje i dalje će se baviti problemima Tibetanaca diljem svijeta. A mislim da puštanje na slobodu političkih zatvorenika od kineske strane je nešto što bi trebalo biti nužno i da bi Kini trebalo pristupiti u tom e, smislu. Nemojmo zaboraviti da se ondje radi o totalitarnom komunističkom režimu i ja dolazim iz Rumunjske, bivše komunističke zemlje, e, te znam što znači biti etnička manjina, vjerska manjina ili živjeti jednostavno pod komunističkom vladavinom. Dakle, moramo se boriti protiv totalitarnih režima, bez obzira o kojem se radilo. Zahvaljujem još jednom, e, imate našu punu podršku i osjećanje. Sljedeći sastanak odbora, pod odbora održat će se 20. travnja. Svima zahvaljujem na pažnji i sudjelovanju. Lijep pozdrav.